Ladies and gentlemen, good... Dame i gospodo, dobro jutro, molim vas sjednite. Imamo dugačak i zanimljiv dnevni red, pa bismo odmah trebali početi. Dozvolite mi prvo da usvojimo zapis, eh, dnevni red ovog dvodnevnog sastanka u odsus bilo kakvih primjedbi. Pretpostavljam da smo usvojili e, dnevni red. Hvala. U vašim dokumentima imate zapisnik prethodnog sastanka koji je održan 11. i 12. listopada. Rok za podnošenje bilo kakvih e, rezervi, primjedbi ili razmišljanja je do kraja sutrašnjeg dana. Dakle, do kraja ovog sastanka, ovog našeg pododbora za obranu i sigurnost. Iako nema nikakvih primjedbi, pretpostavljam da će i e, zapisnik biti usvojen. E, nemamo e, objave predsjedatelja jer nam je dnevni red e, prilično važan i zgusnut. Dakle, preći ću odmah na prvu točku dnevnog reda, a to je e, mreža, istraživačka mreža e, Evropske unije za obranu. Pozdravljam naša tri vrlo e, poštovana analitičara, dozvolite da ih e, predstavim, iako većina od njih poznaje trojicu gospode o kojima se radi. Prvo je gospodin Christian de Villemagne, koji je direktor Francusko-Njemačkog istraživačkog instituta, takozvanog ISL-a u San Louis jako poznati institut Saint Louis. E, gospodin e, de Villemagne će predstaviti ovu temu. On će biti naš prvi govornik. A onda imamo profesora Piotr Šankarčika koji je poljski član Poljske akademije i direktor E, Instituta industrijskog istraživanja za automatizaciju i mjerenja u Varšavi, takozvani PIAP. Zatim profesor Klaus Toma, zadnji, ali nikako najmanje važan. Klaus Toma, koliko se prisjećam, on je već bio gost na jednom od naših sastanaka prethodnih. Da, dobro se sjećam. Profesor je stari savjetnik u u e, Fraunhofer udruženju u Freiburgu. Opet jako poznat institut njemački dame i gospodo. Istraživanje u području obrane je jedna specijalizacija Europskog parlamenta kao što se prisjećamo uveden je ovdje u SED-u, a iza toga je gospodin Christian Eller već su donesene vrlo važne odluke, a razina na kojoj se to događa je vijeće i Europski parlament i dakle ne želim sada e, duljiti. Dajem riječ gospodinu De Vilmanju koji će govoriti o ovoj temi. Hvala gospođo predsjedateljice na vašim uvodnim riječima. Ja sam Francuz i ja bih trebao e, govoriti francuski. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo zastupnici, dame i gospodo, kada govorimo o istraživanju tehnologije za obranu, onda se ne radi o bilo kakvom području primjene. Radi se o tome da radimo za žene i muškarce koji e, riskiraju svoje živote, a prijetnji ima sve više. Ako mi uspije prebaciti, vidite li svi? Dakle, na lijevo imamo rezultat E, jednog improviziranog, eksplozivne naprave e, veličine grepa, dakle 20 tona. To je jedan izlik s kojim ćemo biti suočeni u idućih godina. To je nešto što možete vidjeti ovdje i e, tih rizikama sve više. Na ISL-u, na Fransko-Njemačkom institutu za obrambeno istraživanje u San Luis, smo jako svjesni te posebne odgovornosti naših vojnika, naših boraca i stoga prije svega istražujemo s jedne strane kako zaštititi borce, kako razviti tehnologije za detekciju neprijateljskog oružja, tehnologije za obližavanje učinaka e, tog oružja i tehnologije za zaštitu boraca i njihovih vozila. Isto tako razvijamo tehnologije e, s čime želimo ometati ili uništiti metu na precizan način, izrazito precizan način i e, na što većoj udaljenosti kako bismo na najbolji mogući način mogli zaštititi e, one koje nose naša oružja. Naša tehnologija je također izvan sustava ITAR-a, ITAR Free, to je pojam. Naravno da životi naših vojnika nemaju cijenu, ali imaju ipak jedan trošak koji s tim ide i stoga naše tehnologije moraju imati pristupačnu cijenu. Imamo e, poseban program za istraživanje na ISL-u, imamo fleksibilnu hjerarhiju, neka država članica može više biti pokretačka snaga, druga država članica može više biti pokretač, znači da na neki način postižemo jednu unutarnju konvergenciju prema zajedničkim istraživanjima i e, tu fleksibilnost bismo trebali primijeniti i na europske programe. Želim vam reći koliko svakodnevna praksa suradnje na SEU e, nas čini posebno sposobnima da kataliziramo na neki način projekte koji se tiču europske suradnje. Danas sam htio s vama podijeliti nekoliko iskustva i što iz toga možemo naučiti ako želimo poboljšati učinkovitost naših rashoda za istraživanje i tehnologije na području obrame u Europskoj uniji. Istraživanje i tehnologija je nešto što financira prije svega komercijalni sektor, to je danas e, sve prisutno više nego što je to bilo u prošlosti, ali ne smijemo se prevariti. Imamo e, vojne specific, e, posebitosti, što znači da ne možemo samo preuzeti proizvode iz privatnih istraživanja, jer nisu svi proizvodi dualne namjene, nego moramo i sami istraživati takva rješenja. Primjerice, aktivna akustična zaštita, dakle to da se u uhu jedna protu buka kako bi se neutralizirala vanjska buka. Lijevo na ovoj prozirnici vidite jednu e, napravu koja se često koristi u avionima, s time se neutralizira brujanje e, motora aviona, a na desnoj strani e, prozirnice vidite aktivnu akustičnu zaštitu koju je razvio SEO. Ta naprava omogućava vojnicima da normalno čuju svoje suvojnike, a da ih istovremeno štiti od nekog zvuka praska, od oružja ili od topa. Naravno, naziv tih naprava je isti, ali e, karakteristike tih proizvoda su različite, nemaju ništa zajedničko. Mi, dakle, na ISL-u tražimo specifične tehnologije, njih izrađujemo zato što nijedno privatno istraživanje iz privatnog sektora nije uspjelo stvariti to isto u tom sektoru. Smanjenje u proračunima za istraživanje tehnologiju za obranu znači, primjerice zbog novih potreba poput kibernetičke obrane, znači da smo jako izgubili na kompetentnosti kompetenciji u tom području. Europska komisija zna za to i sada pokušava naći rješenje. Treba hitno djelovati. Evo da vam dam jedan primjer. Na institutu su tražili od nas da povećamo naše kompetencije što se tiče metaka koji funkcioniraju na temelju kinetičke energije, bez eksploziva. Mi smo morali e, pozvati za to stručnjake koji su mirovini kako bismo to napravili jer je to nešto s čime se nismo bavili od hladnog rata. Što se tiče inovacija, tu nam treba ulaganja u dugoročnom smislu. Ako recimo trebamo tri doktor diplomska rada napraviti, onda je to više od deset godina istraživanja, samo za fundamentalnu znanost. E, često se kaže da e, tehnološka inovacija ubrzava taj proces, ali to je samo djelomično točno. Evo, pogledajte tehnološki napredak na globalnoj razini. Ono što se ubrzava to je razvoj e, novih načina upotrebe postojećih tehnologija, ali i izrada novih tehnologija je dalje dugotrajan postupak. Osim toga, treba tijekom svih tih godina dakle, popratiti to istraživanje. ISL e je istražio sve instrumente za podršku za istraživanje, e, bilo da e, to pružaju države članice, glavni financeri poput NATO-a, imamo primjerice američku DARPU ili pak Europska unija. Tu mogu spomenuti obzor 2020. Zatim pripremne akcije za istraživanje razvoja, ugovori iz obvene agencije i tako dalje. Mi smo francuski instrument, to je i naše iskustvo je to da je e, da smo mi jedinstveni zato što mi pokrivamo sve faze istraživanja od stipendije za doktorante do ugovora za demonstratore pa sve do tehničko-operacijskih studija vezanih uz krajnju upotrebu proizvoda. Možda bi se e, Europska unija trebala inspirirati tome i možda bi trebala e, u Europskoj obrambenoj agenciji izraditi i jedan odjel po uzoru na DARPU, ali isto tako treba naravno za to osigurati i financijske tokove i to dugotrajno e, kako bi postigli te kompetencije. ISL e u svom samom nazivu, dakle Francusko-Njemački institut za istraživanje obrane u San Luiju, e, nešto posebno među svim ostalim institutima za istraživanje obrane, to je činjenica da je taj institut međunarodan. E, što nam donosi to što smo na jednom mjestu okupili znanstvenike i inženjere iz različitih nacionalnosti? Znate za Science and Technology Organization iz NATO-a, oni se kad kad uspoređuju s jednim velikim centrom za istraživanje e, koji je virtualan, dakle gdje znanstvenici nisu zajedno na mjestu. Kažu da imaju više od 5000 istraživača, da e, surađuju zajedno na istraživanju i vide da konstantno, e, u godina konstantno rastu i veliki broj tih istraživača dolaze iz Europe. Ali što donosi ta, ta, ta institut STO? Pa oni mogu evaluirati e, najnovije stanje što se tiče tehnologije obrane. Svaka e, država može onda vidjeti kako stoji po tome, možemo vidjeti e, koliko su nacionalna rješenja interoperabilna i kad kad možemo i ubrzati postupak odabira tehnološke opcije vidje, vidjevši što funkcionira dobro ili manje dobro kod partnera. To je dobro, ali to je ograničeno jer Jesam li rekao da se tako može iskoristiti doprinos e, svih strana kako bi se onda na zajednički način postigle inovacije u obrani koje će onda se koristiti u budućim programima naoružanja za suradnju? Ne, zato što to nije istina ili pak vrlo rijetko je tome tako. Isto tako, većina programa za naoružanje e, koji se mene na suradnji e, su zapravo trenutni zajednički pothvati gdje svako ostaje kod sebe na svojoj strani i već smo dovoljno često vidjeli koliko je to neučinkovito. Nekoliko iskusnih ljudi iz tih programa čak potvrđuju da kad imamo jedan program za suradnju sa N partnera da je onda trošak s time korijen od N veći nego da se taj program e, napravi na nacionalnoj razini što znači da se cijena udvostručuje od već četiri partnera primjerice a ipak možemo postići da 1 plus 1 iznosi više od 2 pod uvjetom da postignemo razinu e, međunarodnog razumijevanja što će nam omogućiti da onda izvučemo korist iz različitih e, tehničkih e, kultura, iz različitih znanstvenih kultura i da ne osjetimo prepreke s tim u vezi. Za to, prema našem iskustvu, je jedino dobro rješenje to da se ekipe udruže na jednom mjestu i da rade na jednom mjestu. E, ako ste nekoga upoznali na Facebooku, e, ne znači da je ta osoba vaš prijatelj. E, moderna komunikacija ima svoje granice. I znamo da e, je saint u Malom princu rekao da je za uzajamno upoznavanje potrebno često se viđati. To je upravo ono što postoji na ESL-u već više od 60 godina. Imamo multinacionalnost koju živimo svakodnevno na tom mjestu i to se živi u svakom odjelu. U ESL-u nas je samo 400. U našem američkom pandanu imamo sedam puta više ljudi, a ipak imamo gotovo jednak broj aktivnosti. To znači da nam je potrebna osim e, multinacionalnosti i interdisciplinarnost. Zato što se inovacije, e, zato što do prekida u inovacijama dolazi upravo tamo gdje e, je prijelaz iz jedne discipline u drugu. Što znači da sa malo ljudi možemo postići puno više. I mi smo uvjereni da e, to okupljanje znanstvenika iz različitih disciplina, iz različitih nacionalnosti na jednom mjestu, kojih ima otprilike desetak na isl u je ključ našeg uspjeha. Europski program za istraživanje na području obrane bi trebao potaknuti i podržati to da se prošire aktivnosti ESL-a izvano e, izvan njegovog trenutnog e, okvira ili umjesto toga treba olakšati stvaranje centara izvrsnosti koji će biti isto tako multinacionalni, e, pluridisciplinarni i gdje će dakle, istraživači raditi na, jednom mjestu i nadopunjavati s time aktivnosti ESL-a. Treba li posvuda uvoditi multinacionalne ekipe istraživača na jednom mjestu. To nije realistično, to nije niti potrebno. Treba samo katalizirati konvergenciju e, prema zajedničkim rješenjima kako bi jedan plus jedan e, bilo više od dva. Katalizator, to znamo iz kemije, je tvar koju se koristi u malim količinama, a koja može ubrzati neki postupak, a da pritom ne nestaje. Kako mi sa 400 e, osoba e, možemo održavati toliki broj aktivnosti? Dakle, imamo otprilike e, jednaku količinu ljudi kao institut Fraunhofer koji se bavi mnogo manje, manjim temama. Mi e, zapravo imamo suradnju sa više laboratorija, sveučilišnih akademskih laboratorija s kojima dijelimo doktorante, što znači da ti doktoranti ulaze kod nas i da iskorištavaju interdisciplinarnu prirodu jesela i multinacionalnu kulturu, ali njihov mentor ne radi na jeselu. On e, radi u e, laboratoriju partneru i zapravo taj laboratorij onda doprinosi i radu i ostvarivanju završnog cilja ISL-a. To je jedan učinak poluge e, koji nam povećava učinkovitost i to je isto tako mm, rješenje gdje obje strane imaju toga koristi jer država članica dobije studenta koji je onda kasnije e, formirani znanstvenik i koji će doista moći raditi internacionalno. Bili smo prošli tjedan u e, Beču gdje smo imali e, priliku predstaviti taj model pred e, nacionalnim direktorom za naoružanje, pred Akademijom znanosti i predstavnicama iz zvučilišnih krugova i oni su bili jako entuzijastični. Ali naravno ovo ne ide samo po sebi. kad kad je vrlo teško privući nekog doktoranta u ESL koji dolazi iz nekog laboratorija koji je na tisuću kilometara udaljen e, od nas. Primjerice, to, takav je slučaj sa našim e, litvanskim doktorantima. Naravno da je to sve povezano s sa jednim troškom i stoga bi bilo dobro kada bismo imali jedan e, mehanizam za poticanje takvih razmjena. Postoji jedan model za to, jedan vrlo jednostavan model gdje je za organizacije koji e, pružaju studente drugim laboratorijima i oni koji ih primaju e, samo jedna, postoji samo jedna prepreka, a to je da se moraju složiti sa jednom poveljom koja definira određenu kvalitetu. Taj, to je jednostavan model gdje organizacije nisu konkurente, konkurenti jedne među drugima, kao što je to slučaj primjerice kod obzora 2020. nego gdje studenti izabiru jedan centar izvrsnosti koji odgovara njihovom projektu. To je Erasmus. Možda bismo mogli imati jedan defense Erasmus, dakle jedan Erasmus sa obranu. Institut za istraživanje e, e, funkcionira malo ko ISL e kada se radi o aktivnostima za obrazovanje i saživanje. Tu već imamo jedan primjer, to je Von Karman institut, nekoliko kilometara odavde. Tu države sudjeluju i ustupaju studente besplatno e, tom institutu, a zauzvrat sufinanciraju e, taj institut i onda dobiju od njih e, istraživački proizvod. To bi mogao biti, biti jedan e, način rada, a mogli bismo razmisliti o drugim načinima rada. Evo za kraj da vam dam tri glavne preporuke za sljedeći europski program za istraživanje obrane. Kao prvo trebamo biti ustajni kada se radi u tome da podržavamo istraživanje obrane. Nije dovoljno imati samo pojedine projekte, svemena na vrijeme. Druga preporuka je ta da moramo promicati i podržati centre izvrsnosti koji će biti pluridisciplinarni, multinacionalni i gdje će se raditi svi zajedno na jednom mjestu. I trebamo promicati i podržati znanstvenu razmjenu e, iz i prema tim centrima izvrsnosti. Hvala vam na pažnji. E, panie profesorze, zwracam się w tej chwili do pana profesor Šakalči koji je direktor Poljskog instituta za automatizaciju i mjere. Molim vas da uzmete riječ. E, čekam da se pojave moja prezentacija. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, čast mi je biti ovdje i predstaviti vam automatska vozilo specijalnih operatora. Ja sam direktor Pijapa u Varšavi, Poljskoj. Eto, naš institut je jedan od e, deset najboljih instituta u Poljskoj. E, nadgleda nas Ministarstvo razvoja i do sad smo jedina institucija ko i jedini proizvač mobilnih robota za specijalne operacije. Mi smo proizvođači i istraživački mobilnih robota za sigurnost i obranu i također radimo na rješenja automatizacije i robotizacije u industriji i posebne korisnike kao što je Poljska eh, pogranična služba i druge službe. Također dajemo istraživačke usluge industrijskom sektoru i aplikacije za industriju. Također e, posjedujemo Automatikon, to je najveći E, najveći sajam u e, Istočnoj Europi koji se bavi robotikom. Također organiziramo znanstvene konferencije, imamo časopise, povezujemo poduzeća kojima rade inženjeri i znanstvenici Pružamo usluge obrazovanja i treninga, organiziramo radionice, seminare, sajmove mm, i mnoge druge događaje. Čas nam je da smo dobili jako puno nagrada. Svake godine to od 30 do 50 međunarodnih nagrada. E, pripada nam puno patenata. Svake godine 30 do 50 patenata se prijavljuje iz naše institucije. Mi sudjelujemo u međunarodnoj suradnji od 1991. godine. To je bio okvirni program broj je tri i do sada smo sudjelovali u otprilike stotinu međunarodnih projekata, otprilike 10% njih smo bili koordinatori. Među tim projektima jedan od najvećih je bio takozvani Talos koji se financirao iz programa broj 7. Proračun je bio 20 milijuna eura. Mi smo bili koordinatori vrlo veliko konsorcijama uključujući partnere iz Europe i Izraela. Glavna svrha ovoga proračuna je da se razvije demonstracija sustema za zaštitu europskih granica E, pomoću robotiziranih vozila. Kasnije u ovoj prezentaciji kad e, ja ću takve robotizirana vozila zvati UGV-ovi. Jedan UGV e, je čuvao granicu i otkrivao potencijalne kršitelje zakona, a drugi je bio interventni UGV koji je trebao hvatati takve kršitelje zakona. Također ono što radimo je to da komercijaliziramo rezultate znanstvenih istraživanja. Na pre, e, primjer bi mogao biti projekt EIDEN. U tom projektu smo razvili različita oruđa i senzore koji se bave CBRN-om, to je kemijski, biološki, radiološki, nuklearni e, i e, materijali eksplozivi. Rezultati su sada pretvoreni u proizvode koje nudimo. Također smo sudjelovali u horizontu 2020. obzoru 2020. Ima tu jako puno projekata, ali neću vam njima oduzimati vrijeme. Također smo proveli nekoliko projekata Europske obrambene agencije, recimo jedan koji se zvao MUSES i za taj projekt smo kreirali mobilnu platformu za otkrivanje snajpera u ratnim zonama, odnosno ratnim područjima i također smo napravili nekoliko su studija izvodljivosti koje se tiču robotskih vozila na bojnom polju. Također proizvodimo mobilne robote za specijalne korisnike. Na ovome slajdu vidite brojne naše robote koji su koje proizvodimo i prodajemo širom svijeta, prodajemo u Poljskoj, ali i u europskim zemljama, zatim za daleki, u dalekom istoku i Africi. To nije potpuni popis naših robota koje, kojima opskrbljujemo naše klijente. Imamo također i druge robote. A sada ću vam govoriti nešto općenito o takvim UGV-ovima, odnosno robotskim vozilima. Glavna svrha takvih robotima je da se otkloni opasnost od ljudi. U ljevom čošku vidite da imamo čovjeka koji je izložen pretnji bombe E, odnosno eksplozivnog e, materijala u ovoj kuti i prelazimo na situaciju na desnoj strani kada je e, čovjek u sigurnoj zoni koji su tipični primjeri korisnika UGV-a? Prvo je vojno razminiravanje, zatim inspekcije i izviđačke aktivnosti, čak i u civilnim aktivnostima. Zatim imamo e, patroliranje s desne strane imate robota koji ide u patrolu i zaštitu na ljevoj strani ovo nije mobilni robot već e, treba ovo pobliže pogledati na ljevoj strani je korejski robot koji nije mobilan ali koji čuva granicu između Južne i Sjeverne Koreje. To je južnokorejsko rješenje, a ono što vidite na slici je kamera, računalo i strojnica. ova naprava puca na E, kršitelje zakona carinskih i graničnih bez bilo kakve ljudske intervencije. Tu, se postavljanje e, puno etičkih pitanja koje treba uzeti u obzir kad se bude radilo na ovom programu. A s druge strane roboti se mogu koristiti za evakuaciju ranjenih i u ograženim područjima. Zatim imamo borbu protiv e, požara, različite vrste inspekcije, uključujući industrijske inspekcije, a ova aplikacija najčešća to je tak, uništavanje eksplozivnih naprava. Na ovome slajdu vidite primjere kako roboti to rade. Na ovome slajdu vidite primjere e, vojne inženjerske logistike to su prototipi koji je izgradio Instituta za vojnu tehnologiju u Varšavu. Na desnoj strani vidite tipičnu primjenu kada robot nosi opremu ovog vojnika. Zatim imamo aksidente u nuklearnim elektranima. Roboti to mogu jako puno napraviti. Oni su korišteni u Černobilu, i zatim u incidentu na otoku Tri milje. Ovo je potraga za žrtvama potruse, potrese građevinskih katastrofa. Prvi put kad su ti roboti služba, dakle, službano korišteni je bilo kad je se urušio svjetski trgovinski centar. Tu postoji jedan izazov, a izazov se zove naoružena robotska vozila. Naravno, morate se prisjetiti slučaja autonomnih e, naoruženih robota koji E, kojima se bave različiti etički istraživači i e, advokati i to. Zatim imamo teleoperirana takva vozila. Brojne zemlje u cijelom svijetu bave se radom na takvim rješenjima, a mi promatramo i imamo, mi nismo znanstvenici koji rade na robotima, mi primjećujemo da se jako puno radi na tome u Rusiji Roboti u Rusiji, naoruženi roboti se koriste u, vojnoj obuci, ali postoje i slučaje, bilo je slučaje kad su e, se koristili u stvarnim vojnim operacijama u Siriji. To su bili eksperimenti i bili su vrlo uspješni. Dakle, koje bi bile moje preporuke, što bismo trebali možda uzeti u obzir i o čemu razmišljati iz moje e, točke gledanja? i na planu rad, radokom se ja bavim, mislim da bismo mogli razmišljati o uspostavljanju nekakvog međunarodnog programa koji bi bio povezan sa dizajniranjem obitelji sa robotskih vozila u Europi to bi bila platforma za buduće robot, e, robotska vozila e, ne platforma nego platforma forme jer nema jednog jedinstvenog rješenja, a to bi možda moglo biti standardizirano istim sučeljima, mogućnošću e, povezivanja različitih alata i senzora i također e, surađujući jedni s drugim, jer ima jako puno slučajeva kada mali roboti pomažu većima ili možda e, veći vozi maloga na ugroženo područje. Drugo moje, druga moja preporuka e, bila bi za implementaciju IDP-a tu bi trebalo postići ravnotežu u dvije dimenzije, i jedna je u skladu sa veličinom istraživačke institucije, a drugo geografski. Vjerojatno model koji je uzet u implementaciju u Europskoj svemirskoj agenciji to je poljska industrijska inicijativa to je bilo jako uspješno to je kad se poljska pridružila e, svemirskoj agenciji europskoj svemirskoj agenciji uspostavljen je ovaj program a cilj je bio da se pomogne poljskim novopridložlicima da budu jednakopravni partneri u europskom e, e, tržištu istraživanja svemara. Znači, e, to može dovesti do sinergije i ovaj program još uvijek traje i možda bi to mogao biti e, nadahnuće za to kako se možemo pobrinuti za diversifikaciju primjene IDP programa. Evo, ovim bi se moja prezentacija završila. Oprostite. E, a ja vam zahvaljujem na e, pozornosti. Najljepša hvala gospodine profesore. A sada molimo gospodina Klausa Toma iz Fraunhofera da uzme riječ. Ja ću govoriti na njemačkom, hvala vam na ovom pozivu i drago mi je što vam ovdje mogu predstaviti svoje ideje i mislim da bismo trebali nastaviti na istraživanju obrana. Odakle dolazim? Vidite ovdje Fraunhofer eh, društvo, to je jedno od najvećih društva za primjenjeno istraživanje u eh, Njemačkoj Europi. Imamo otprilike 24 eh, tisuće suradnika. Vidite da imamo tu 69 instituta koji su raspodijeljeni preko cijele Njemačke. Imamo 21 milijardu eura u proračuna. Važno je reći da 70% tog proračuna moramo sami zaraditi preko projekata za istraživanje koje traže od nas javne ustanove vlade, ali i privatne e, firme. E, koja područja pokrivamo, to vidite na sljedećoj prozirnici. Budući da smo toliko veliki, podijelili smo se u različite skupine, mi to tako zovemo, imamo jednu novu skupinu za inovacijsko istraživanje gdje su se četiri instituta ušla i bave se istraživanjem tehnologija za budućnost. Radimo sa informacijskom, komunikacijskom tehnologijom, kibernetičkom tehnologijom, imamo životne znanosti, dakle biologiju i medicinu. Imamo skupinu koja se bavi laserima i optronikom a imamo i mikroelektroniku, to je isto tako jedno, jedno vrlo važno područje u ovom trenutku i naravno imamo i e, teh, e, produkcijsku tehniku, istražujemo i tvari, materijale, a imamo i jednu posebitost, a to je da imamo deset instituta koji se bave istraživanjima na području obrane i sigurnosti, to je nešto što sam imao prilike osnovati u 2002. godine. O čemu želim danas govoriti? želim s vama raspraviti sljedeće. E, već smo dosta toga napravili, dosta koraka smo prešli e, ka e, uspješnoj strategiji na području Europe. Sve je to krenulo od globalne strategije Europske unije koja mislim da je vrlo važna za sve nas, koja zadaje nam ciljeve, a istodobno sa razvijenim te globalne strategije pokrenuta je i skupina osoba, Group of Personalities, koji su isto tako jako važni. Zatim, odmah nakon toga je uslijedio pilot projekt eh, o istraživanju na području obrane. To je nešto što je gospodin Galer pokrenuo, to je doista miljokaz da ste uspjeli pokrenuti taj projekt po prvi put da smo imali dakle financiranje istraživanja na području obrane sa europske razine. Paralelno s time imamo jedan konstantan proces eh, akcijskih planova za obranu komisije u okviru tog akcijskog plana komisije imamo sada pripremne aktivnosti s kojima smo krenuli ove godine i to će biti temelj onda na neki način za sve ono što će se dogoditi u okviru velikog europskog programa za istraživanje na području razvoja. Ja bih vam htio e, naznačiti jedan koncept sa četiri stupa vezano uz to što bi mogli napraviti sa istraživanjem području obrane. Još jednom da vas podsjetim na ovaj važan dokument, na globalnu strategiju, gdje smo definirali ambiciozne planove koje imamo za Europu i kako se želimo postaviti na globalnoj razini. Mislim da je to ključan dokument e, iz kojeg e, dosta toga onda kasnije proizlazi. Već sam i spomenuo da paralelno s time paralelno s razvojem globalne strategije imamo i rad takozvani group of personalities i tu vidite neke od njih na slici. To je um, povednica Bjenkovsa s kojoj smo 2016. Eh, godine predali izvješće. Vidite i eh, direktora EDE, a vidite i eh, glavne industrijske direktore iz Njemačke i iz Europe, a i profesor Varte, predsjednik društva Fraunhofer je isto tako tu na slici. Nekoliko ključnih preporuka iz našeg društva, vama. Vi predlažete da se iskoristi suradnja na području istraživanja u obrani kako bismo omogućili da Europa bude jamac za sigurnost na svijetu i da bude pouzdan i važan partner na globalnoj razini. Nadalje se predlaže da europsko istraživanje na području obrane se iskoristi kako bi se postigla europska suradnja e, na ključnim područjima gdje se treba izraditi e, kapacitet, dakle da e, tu ostvarimo napredak za ključne kapacitete. Isto tako onda tu vidite jednu vrlo važnu točku na ovoj prozirnici e, koja je već spomenuta. E, moramo misliti o tome koji su akteri, tu su naravno pojedine države, pojedine vlade, ministarstva obrane, to su naravno i e, obrambene industrije koje su nam neophodno potrebne kao igrače. Sve to zajedno sva ta, sav taj odnos među svim tim dionicima nam je potreban kako bismo ovo sve ostvarili. I još jedna zadnja točka, to je isto tako već spomenuto, strateška autonomija Europe, to je jedna vrlo važna točka, to moramo pažljivo razmotriti, a kako bismo uopće mogli razmišljati o jednoj takvoj strateškoj autonomiji Europe, nam je e, potrebna dobra e, obrambena tehnološka industrijska baza za ključne kapacitete. Na sljedećoj prozornici sam pokušao iz globalne strategije, iz različitih rasprava, iz različitih tijela sažeti raspravu i reći koji su to najvažniji ciljevi e, koje smo se, mislim, mi svi zadali. E, naravno, europska strategija, nezavisnost, e, strateška autonomija, to je važno, ali moramo isto tako se pomenuti da imamo i kritične tehnologije na području Europe, moramo lance opskrbe u Europi na stabilan način izgraditi, a da ne moramo komponente iz Kine, iz SAD-a e, uvoziti i o njima ovisiti. A kako bismo sve to postigli, potrebna nam je, e, potreban nam je čvrst industrijski temelj koji mora biti umrežen, koji mora biti održiv i koji naravno mora biti isto tako i konkurentan. I glavna točka za organizaciju mnogo toga E, trebali bismo snažiti suradnju na području obrane u Europi i trebamo iskoristiti ovaj e, europski program za istraživanje kao što smo to napravili već u civilnom programu. I zadnja točka, ne smijemo zabraviti o tome da Europa treba postati otporna u e, globaliziranom svijetu, to je vrlo važna i vrlo opsežna tema. Želim vam kratko predložiti na temelju svega toga što bismo mogli napraviti, što nam može poslužiti kao temelj za raspravu. Dakle, imamo četiri stupa iz um, istraživačkog okvira, iz tog programa za istraživanje i ja bih htio svaki taj stup e, proći sada s vama. Mislim da bismo trebali ići jednim strateškim putem i da bismo trebali e, izraditi zajedno nadalje naše obrambene kapacitete na Europi. Svaka država je sama za sebe to još napravila. A isto tako nakon što jednom definiramo ključne obrambene tehnologije moramo onda e, prema tome prilagoditi e, programe istraživanja i razvoja. Naravno, to je onaj e, ona industrijska razina, ali imamo te ključne tehnologije koje imamo u istraživačkim programima i koje tamo trebamo na općenitiji način obraditi. Isto tako mislim da je vrlo važna točka E, to da trebamo izgraditi europske klastere, klastere ne samo što se tiče istraživanja, već isto tako i što se tiče industrije, malih srednjih poduzeća i e, drugih dijelova malih i srednjih poduzeća koji se usredotočuju na razvoj ili proizvodnju određenih obrambenih proizvoda. I zadnji stup, ono što je nama svima potrebno, što i ovom parlamentu treba, jedan forum, jedna mreža institucija koji se bave strateškim planiranjem tijela koja gledaju 30 godina u budućnosti i koji nam daju onda važan input. Dopustite mi sada da pojedinačno govorimo o svakom stupu, dakle stup broj 1. Još jednom ponavljam, moramo definirati što su to obrambeni kapaciteti. Svaka država, Francuska, Njemačka i tako dalje, radi vlastite analize vezano uz to što im je potrebno, a isto nam je potrebno i na razini Europe. To su, ti kapaciteti koje moramo imati. Jednom kada da znamo te kapacitete, moramo izraditi e, na temelju toga programe, e, s čime ćemo se pripremiti da e, možemo s razine istraživanja preći na razinu demonstracije. To je dakle potrebno kako bismo se posebno s tim na industriju. Tu Kratko, evo da vam prikažem, dakle jednom kada smo svime time krenuli, imali smo želju da nam je potrebna globalna strategija i to smo međuvremeno razvili iz globalne strategije. Moramo sada napraviti jednu podstrategiju za obranu, to je nešto na čemu se na čemu se trenutno radi i onda jednom kada to imamo moramo isto tako definirati koje su to kapacitete koje mi želimo imati za Europu, za naše misije i onda nakon toga moramo kako bismo ostvarili te kapacitete izraditi e, istražne programe, razvojne programe i jednom kasnije onda i planove nabave. Stup e, broj ako želimo više ući u fundamentalno istraživanje, onda moramo se pomenuti e, za razvoj tih ključnih obavljenih tehnologija. Vi znate da u civilnim područjima se svakodnevno definiraju ti, te ključne tehnologije, to isto moramo napraviti i za područje obrane. I onda imamo tu opet sve te temelje koje sam već spomenuo, dakle strateške tehnologije, inovacije, hitne obrambene tehnologije, disruptivne tehnologije. Svaki ima drugačije ime za to, ali u načelu to znači da moramo one osnovne tehnologije za naše industrijske razvojne programe definirati. Tu bih još htio nešto dodati. Mislim da je ova jedna važna točka, e, to sam ja zaključio iz te rasprave, dakle uvjet sine bi trebao doista biti taj da se ovdje ne treba dijeliti novac e, na razini Europe bilo kako i da spasimo institucije koje su u problemima. Ne, ovdje želimo imati e, znanstvenu izvrsnost i ko ima onu znanstvenu pozivnu, ko ima tu znanstvenu stručnost, Dakle, njih bismo trebali podržati jer želimo naravno imati i dobro iskustvo na području e, obemenog Arentija. E, sljedeću proznicu ću preskočiti, možete ju sami pročitati, tu se radi više o detaljima. Zatim stup broj 3, to je za mene isto tako važno, to je tema europskih klastera izvrsnosti. Ja predlažem da se ovdje ne bavimo samo sa klasterima na području istraživanja, da ne stvorimo samo njih, već da stvorimo isto tako i klastere za male i srednje, male i srednje poduzeća, da tehnološke centre, da stvorimo jednu europsku mrežu. To mislim da je vrlo važno, da dakle tu na raditi na tome, da tu osvajamo neki napredak. Dosta toga se već dogodilo, mm, to možete pročitati, ali htio sam samo reći da Europska komisija već razmišlja o tome kako se može razviti jedna europska mreža regija koje su povezane sa obranom. Evo to primjerice možete vidjeti ovdje na ovoj karti. Već smo krenuli s time da utvrdimo koje su to regije gdje imamo obramene tehnologije, gdje imamo koncentracije takvih tehnologija. Naravno, ta karta nije E, gotova, naravno da nam to može biti samo temelj, da vidimo što nam je potrebno u Europi, koje regije su uključene u to i onda možemo početi sa umrežavanjem tih e, regija. Primjerice ovdje e, smo to napravili za male sredne poduzeća. Je li to samo pusta želja ili je realistično tako nešto nazvati? Da, to možemo realizirati, već smo tako nešto i napravili. Već deset godina se bavimo sigurnosnim istraživanjima i tu imamo nekoliko primjera. Tu imate jedan e, tipičan primjer što smo napravili na, e, području civilnog e, istraživanja. Jedan opsežni projekt gdje smo imali 20 partnera iz 10 država članica Europske unije. Oni su se udružili kako bi razvili određenu tehnologiju. Primjerice ovdje je to za hitne E, operacije spašavanja ranjenih osoba koje treba pronaći i mogu samo reći da ta mreža institucija funkcionira, živi, e, ima mnogo projekata na kojima oni međusobno rade, oni su međusobno umreženi i kada neko ima neku ideju onda nazove svog partnera. I u Europi moramo e, tako nešto imati i moj je san da se tako nešto ostvarimo na području istraživanja obrane. I zadnji stup Mislim da nam je to hitno potrebno da imamo europsku mrežu e, za strateško planiranje i e, studije s kojima se gleda u budućnost. Što oni bi trebali raditi? Oni bi trebali e, raditi skeniranje obzora, tako to nazivamo u e, dušu Fraunhofer, dakle gledati e, imali na obzoru e, neka nova ideja koja se pojavila, nešto što bi moglo biti važno. Zatim isto tako trebamo stalno pratiti razvoj tehnologije na svjetskoj razini, na konferencijama, vidjeti što je novo se razvilo i onda naravno to možemo iskoristiti i kako bismo podržali europsko obrambeno istraživanje. U biti želimo vidjeti dakle koje su to geopolitičke tendencije, a to je nešto što je vama kao Europskom parlamentu sigurno isto potrebno. Dakle, moramo vidjeti imamo li na obzoru neke nove prijetnje, je li se promijenio, promijenila situacija po pitanju prijetnji i moramo imati jedno rano upozorenje. Ili primjerice, je li došlo negdje do nekog novog tehnološkog razvoja koji bi mogao biti važan za području vojske, za za područje obrane. I evo, s time sam došla do zadnje prozirnice. Hvala vam na pažnji. Veselim se raspravi. Hvala vam, profesore. Prve nego što krenemo na pitanja i odgovore, prije nego što krenemo na to, htjela bih gospodine Šećina, reći da mi je jako žao zbog situacije do koje je došlo e, u vezi prevođenjem. izgleda da nemamo prevođenje na češki jezik, ali možete govoriti češki i vas će prevoditelji prevesti. Kažu mi da ipak nije tako, dakle izgleda da je došlo do poteškoća u češkoj kabini, ispričavamo se zbog toga. Gospodinu Eleru dajem riječ e, odmah sada. Izvolite. Hvala, predsjednice. Ja ću također govoriti njemački. Kao prvo želim još jednom reći da nam je drago što iz velikih instituta, iz organizacija e, vidimo da E, se pozitivno reagira na ovu inicijativu i želim jasno reći da zahvaljujući radu Mihala Galera i mnogih drugih sada, nakon mnogo godina, smo uopće tek e, pristigli do te faze da što se tiče financijskih sredstava, ali što se tiče političke volje, možemo krenuti na ostvarivanje svega toga. Možda imam jedno pomalo neugodno pitanje. Što se tiče PIAPA prvo, to je nešto što jako cijenimo kao institut, zato što ih znamo iz civilnih e, programa za istraživanje. Mnogo smo razgovarali o strukturama i istraživanju, ali za razliku od civilnog e, programa za sigurnost i istraživanje, gdje kod pitanja nabave imamo potpuno različita tržišta, imamo privatni sektor kao tržište, imamo javne vlasti kao tržište, imamo različite e, primatelje i stoga kada se radi o nabavi, dakle o svemu onome što se tu treba dogoditi. Vidimo da i dalje imamo nacionalna tržišta za javnu nabavu i da na kraju krajeva imamo i nacionalnu situaciju. Moje pitanje je sljedeće. Ako s jedne strane se više Poljska, Češka, Mađarska i dalje skeptično gledaju na zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku, onda me zanima koliko tu zapravo postoji energije i lana da ne samo dozvolimo suradnju na području istraživanja i da onda iskoristimo i odgovarajuća financijska sredstva Europske unije za tu svrhu, nego koliko onda možemo doista vidjeti da tu postoji ta spremnost da osim samog istraživanja se svi uključuju taj kontekst ciljeva, bilo tehnološkog ili industrijskog, elementa da dakle se svim da su svi spremni udružiti se i imati zajednički sustav nabave. To je nešto što mi u tim programima formuliramo, ali to naravno nije krajnji cilj. Krajnji cilj je taj da osnažimo zajedničku obrambenu sposobnost Europe i zajedničku sposobnost Europe za e, razvoj kapaciteta Dakle, mene zanima kako vi procjenjujete nacionalne situacije. Postoji li tu samo spremnost da te države surađuju na razini istraživanja ili mislite da su spremne i e, se ostvarivanju jednog zajednog cilja, jer to je jedan e, ključan preduvjet. To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje zapravo je upućeno svim govornicima. Mi definiramo europske ciljeve, ali živimo u nacionalnoj stvarnosti danas. I strukture su nacionalne i binacionalne. Koliko je realistično da ćemo ostvariti taj zahtjev tih struktura? Imamo oku, imamo čitav niz binacionalnih struktura dakle na nacionalnoj razini, ali na bilateralnoj razini imamo tu značajne probleme s financiranjem. I to želimo riješiti s time što ćemo sada stvoriti europska financijska sredstva. Ali s druge strane, ako sada kažemo da imamo zajednički europski cilj, onda se postavlja pitanje kako da iz tog bilateralnog iskustva, iz tih bilateralnih struktura dođemo sada do nečega što će imati e, više e, europsku dimenziju i što će manje ovisiti, da tako kažem, od tih e, neposrednih bilateralnih i multilateralnih interesa država članica. Dakle, pitanje je sljedeće. Mi sad uspostavljamo financijska sredstva, da, ali koliko zapravo realistično da ćemo naći taj zajednički europski pristup, jer u političkoj raspravi vidimo taj prijedlog da želimo to sve europeizirati, ali predsjednik Macron koji je jako ambiciozan i koji je jako pozitivan i kod njega vidimo da kada pređemo na razgovor o detaljima, da opet e, poseže za e, bilateralnim i multinacionalnim strukturama. Dakle, koliko je smisleno i koliko je realistično očekivati da ćemo naći taj, to europsko udruženje, tu europsku strukturu. I zadnje pitanje vezano uz ono što je profesor Tomas spomenuo o izvrsnosti. E, u e, istraživanju o, području obrane i općenito u istraživanju je izvrsnost dosta ukorijenjen pojam, ali kada vidimo te nacionalne kontekste, onda ta izvrsnost osim te nade da doista ti instituti budu izvrsni, nema, nema nekog posebnog značaja taj pojam jer nemamo e, međunarodni sustav vrednovanja dakle ne znamo točno koliko možemo taj pojam izvrsnosti i jasno formulirati kada imamo te nacionalne situacije jer često nismo davali prednost izvrsnosti, nego smo davali prednost tome da se industrijski ciljevi nacionalnih ili bilateralnih strana ustvare. ostvare. I stoga me zanima hoćemo li tu postići taj kvantni skok ili je sa tom izvrsnošću ili izvrsnost već postoji. Kako ćemo definirati taj pojam izvrsnosti? Mislim, to je jedan od osnovnih načela eh, europskog istraživanja, europskih programa za istraživanje, ali prije nije bilo potrebno o tome razgovarati zato što je to odgovaralo onome što je postojalo u nacionalnoj obrani, ali nije, ne znam točno jesmo li s time pokrili doista sve što znači taj pojam izvrsnost. The Prije nego što dam riječ sljedećem govorniku, odnosno koordinatorima koji su u sali, htjela bih nešto komentirati. Gospodine Eler, koliko znam, ja sam e, jedini političar ovdje za govornicom među stručnjacima, e, predstavnicima akademskog svijeta koji govori o trenutnoj situaciji, o razvoju industrije obrane i o istraživanju povezanom s obranom. E, jasno je da ste vi dobro upoznati sa činjenicama. Bilo je jako zanimljivo slušati ove prezentacije, ali za svakog političara je više nego jasno do koje razine razvoja došla ta grana i kakva je koordinacija između institucija Europske unije. Također u odnosu na nacionalnu situaciju. E, komentirat ću vaše politička pitanja, jer to su, po mom sudu, politička pitanja koja su upućena podiju, a za govornicom sam ja jedini političar, pa ću odgovoriti. E, moć odlučivanja je u rukama vijeća i molim vas da ne dovedete u pitanje e, ulogu stručnjaka u ovom sastanku. Istraživanje je jako važno za nas. Budući da ste vi potaknuli to pitanje, molim vas da budete nepristrani u postavljanju pitanja našim panelistima. Da, mislim da se ne može odrediti na ovakav način smije li netko postaviti pitanje ili ne. Ja sam tražio da mi kažete postoji li nacionalni program vezan uz zajedničku ideju da e, zajednički nastupamo. Ne radi se samo o intelektualnom pitanju, nego pitanje je je li to dio nacionalne strategije ili ne, jer nema smisla e, govoriti o istraživanju i poticati istraživanje ako nemamo zajedničku strategiju. Ja jednostavno želim reći, a to je pitanje i za druge, Postoje li nacionalne strategije koje su vezane uz ono što radimo u sektoru obrane, a to nema nikakve veze s vijećem, to je samo praktično pitanje. Ako e, se vi pozivate na vašu zemlju, to je u redu, ali pogledajte statistike. 28 država članica imamo, a 12 imaju nacionalnu strategiju koja je prikladna za uključivanje kapaciteta istraživanja, a ostali to nemaju iz različitih razloga. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Mož, mogu li nam gosti reći koje su ambicije, da li postoji nekakav okvir e, nacionalnih politika to je, nije pitanje koje treba uputiti vijeću, to je pitanje za Francusku, za Njemačku, za 28 država članica. Zašto bi se trebalo trošiti na istraživanje u obrani ako nemamo politički okvir koji e, nas vodi prema integraciji u Europi? Mislim da to nije pitanje za vijeće, nego praktično pitanje za one koji se u praksi bave istraživanjem i razvojem unutar polja obrane. U redu, čula sam vaše sugestije. Prije nego što čujete odgovor, želim samo još jednom objasniti koja je svrha ove panel diskusije. Čini mi se da nijedan od naših govornika nije odgovoran za nacionalne programe. Mislim da bi bilo mnogo bolje da u popodnevnom dijelu panel diskusije sudionike upitate o budućnosti idea i e, o drugim projektima EDA. E, I još jednom možemo pozvati gospodina Domaga i pitat ga to pitanje povjerenicu Bjenkovsku možemo pozvati također i postaviti pitanje o njihovoj razini koordinacije, jer to je njihova uloga. Ne bave se time naši stručnjaci. Nisam rekla da vi ne smijete postavljati nikakvo pitanje, nego e, mislim da ne smije doći do nesporazuma. Gospodine Galer, izvolite. Evo samo kratko dodatno pitanje za trojicu od vas koji žele profitirati od europskih e, sredstava. Mi s europske strane e, želimo promovirati suradnju u tom području. E, smatrate li da postoji problemi u dobivanju sredstava kad surađujete međusobno? Postoji li potreba možda za poboljšanjem s europske strane za olakšavanje dobivanja financijskih sredstava za one inicijative e, koje ste već pokrenuli? Postoje li možda u drugim područjima istraživanja već neki okviri koji se mogu primijeniti na obranu ili postoje neki problemi u korištenju dodijeljenih sredstava? sljedeći koordinator, gospođa Lusing. Ja, vielen dank. Um, spreche auch. Hvala vam. Ja ću isto tako govoriti njemački. Sve ono što ste nam ovdje predstavili, a ja se ne želim toliko usredotočiti na tehničke detalje, već bih isto tako htjela radije pitati jedno više političko pitanje i voditi jednu više političku raspravu. Mislim, ovo područje je vrlo opsežno, vrlo je umreženo, to je područje koje sadrži mnogo različitih dimenzija. Dakle, tu imamo pitanje financiranja, istraživanja, proizvodnje, prodaje, strateškog planiranja. Gospodin Ehler je onda isto tako spomenuo i zajedničku nabavu i slično a mi se sada nalazimo u onom području koje se tiče parlamentarne dimenzije cijele ove teme i kao što je slučaj u svim parlamentima, u svim političkim kontekstima, imamo većinska stajališta, ali imamo i oporbena stajališta. A kada govorimo o direkciji, o smjeru, o istraživanju u području obrane ili o financiranju tog istraživanja, onda moram reći da ovdje u ovom domu imamo nešto mišljenje o tome i neki razmišljaju kritično o tome. Gospodin Toma je spomenuo e, Group of Personalities, tu skupinu, i na kraju ste rekli nešto slično poput e, toga da u tome svi mogu sudjelovati ako imaju e, dostatnu slučnost za to. A ja si postavljam sljedeće pitanje. Kada vidim e, od čega je sastavljena ta skupina Group of Personalities i kada uzmem u obzir da ta skupina dobiva 500 milijuna eura godišnje, e, da su oni to htjeli iskoristiti za naoružanje i da je onda to Europska komisija kao takav prijedlog i u potpunosti jednako i prihvatila, onda je meni u sastavu te skupine nedostaje i pomalo širi spektrum osoba, dakle šira paleta osoba. I tu vas želim izravno priupitati o tome, gospodine Toma, jer vi ste rekli da je vaša organizacija prisutna u toj skupini Group of Personalities eh, u obliku vašeg direktora. Smatrate li vi da to nije problematično ili ne smatramo mi da je to problematično, da uopće nema tamo niti jedne kritične osobe, niti jedne osobe koja ima drugačije, oprečno stajalište, koja izražava kritičan glas prema tome i onda na kraju krajeva poseb, pojedini predstavnici i e, sudionici te skupine profitiraju e, izravno i financijski od svega onoga što tamo predlažu. I stoga bih doista htjela postaviti to pitanje, ne bi li možda u budućnosti bilo potrebno i važno da imamo e, širi sastav osoba u jednoj takvoj skupini i da onda tamo imamo i jednu protutežu sa kritičnim glasovima i sa predstavnicama primjerice drugačijih organizacija u toj skupini. Hvala. Thank you. Hvala. Gospodin Zemke ima riječ. Hvala. Ja bih se htio nadovezati na ono što je rekao jedan od kolega prije mene. Mislim da ne uzimamo u obzir e, jednu činjenicu, bar ne dovoljno ozbiljno. Danas se nalazimo u novoj situaciji koja ovisi o trima faktorima. Prvo, 22 države članice, ako se ne varam, potpisale su sporazum za takozvanu pesko suradnju, stalno strukturiranu suradnju, a Poljska je među tim državama, to je zemlja iz koje ja dolazim. Ona surađuje u tom programu od samog početka i to je činjenica. Druga činjenica je sljedeća. prvi put povijesti u idućem proračunu Europske unije imamo mogućnost eh, da će odvajanja biti viša i realističnija za sektor obrane. I treća činjenica, to je tema koja se uopće ne govori, ali ja je želim napomenuti jer se bavim vojnom tehnikom već mnogo godina i tehnologijom u tom sektoru. Čini mi se da što se tiče Europe, postoji sve veći tehnološki jaz između Europske unije i SAD-a. taj jaz je već vrlo velik. U prošlosti smo zaostajali četiri ili pet godina što se tiče istraživanja, a sada kasnimo čak deset godina u odnosu na SAD. Što se tiče vojnih tehnologija, nakon relativno mirnog razdoblja Rusija sada također napreduje. Dakle, nalazimo se pred novim događajima. Imajući sve to na umu, trebamo spomenuti i sljedeće. Danas mislim da je svima jasno da su potrebna financiranja za obranu u Europi i da je potrebno povećati izdvajanja za taj sektor, ali paralelno bismo trebali također više financirati nove tehnologije. Dakle, istraživanje i razvoj, ali i provedba, jer mi premalo trošimo u tom sektoru, to je skandalozno. Jedno pitanje. postoji problem. Definicija programa na europskoj razini koji bi se mogli financirati iz europskog proračuna. Jer e, kad e, govorimo o financijskim sredstvima u visini od nekoliko milijardi eura za samo nekoliko godina, onda moramo i pažljivo procijeniti koje programe vode pojedine države članice, ali moramo i jasnije shvatiti što trebamo zajedno učiniti jer ne postoji potencijal da svaka država članica sama nastavi na svom putu. Dakle, na kojem političkom i vojnom planu će doći do donošenja ovih odluka o financiranju programa imajući na umu povećanje financijske omotnice kao drugo drugi problem. Ovdje su s nama izvrsni poznavatelji ovog područja. Koje su razlike između SAD-a, Rusije i Izraela u pogledu istraživanja? Hvala. Hvala. Molim vas vrlo kratko, gospodin Galer. Hvala. Evo samo da pojasnim kolegice Lozing. Što se tiče ovih 500 eh, milijuna i rokova, KOP, skupina KOP, je odredila tu cifru, a parlament je dao podršku ovom iznosu od 500 milijuna. To smo mi odlučili. nakon toga eh, je komisija to samo predložila. Dakle, nemojmo sada pokušavati eh, skrivati istinu i raditi teorije zavjere da postoji neka skupina ljudi u komisiji koji provode svoju volju. To je odluka Europskog parlamenta, a komisija je e, djelovala tek nakon toga. Hvala. Hvala. Zahvaljujem stručnjacima koji su nam učili uvidu vrlo zanimljive podatke ovim prezentacijama. Dvije karte koje je pokazao profesor Toma pobudile su moje zanimanje. Činilo mi se kao da iz njih zrači nekakav pesimizam. E, vi niste pokazao mapu gdje se nalazi e, društvo Fraunhofer, zar ne? Odnosno vidjeli smo bijelu mrlju na karti. To je e, sjeverno-istočna Njemačka gdje zapravo ne postoji nikakav institut. Na istoku imamo dosta problema, ali na sjeveru istoku nemamo nikakve, nikakve institute. Vi ste pokazali kartu gdje se nalaze instituti koji se bave tehnološkim razvojem i tamo je velika koncentracija ovakvih instituta, pogotovo u nekim regijama. Koji bi mogao biti razlog za to? Vjerojatno se radi o centrima izvrsnosti u tehnološkom pogledu, ali vidimo da isti problemi postoje u programu Obzor 2020, jer postoji velike razlike između država članica, čak i na financijskoj razini. Nadovezujem se na ono što je rekao gospodin Eler Govorimo sada o ciljevima ovih programa za obranu. Pa ti su ciljevi donekle i političke prirode a to e, se jasno vidi iz Junkerova prijedloga. Veća suradnja u području obrane i sigurnosti treba nas dovesti do veće integracije na europskoj razini. Dakle, postoji određena neravnoteža što se tiče ove karte Njemačke koju ste vi prikazali postoje veliki problemi integracije između istočnog i zapadnog dijela Njemačke i ovakva neravnoteža koja postoje na razini tehnološkog razvoja i istraživanja je realna i ako tako bude bilo i za deset godina, um, takav scenarij mi ne ulijeva nikakav optimizam jer naš je cilj bio da ojačamo obranu u Europi, ali ja sam pesimist e, što se tiče održivog razvoja Europske unije i pesimističan sam u pogledu solidarnosti. Kad bismo imali ravnotežu u tehnološkom sektoru i sektoru obrane, mogli bismo iskazivati solidarnost među državama članicama. Međutim, Neke države su vrlo distancirane u odnosu na istočne zemlje što se tiče razvoja ovakvih programa. O tome je govorio gospodin Ehler i ovakva neravnoteža postoji stvarno u Europi. Zatim, pitanje za vas. Što mogu stručnjaci, istraživači učiniti kako bi se popunio taj jaz i kako bi se povećala istodobno kvaliteta u istraživanju? Hvala. Ja ću govoriti njemačkim jezikom. Predsjednice, vi razumijete njemački? Mogu govoriti engleski onda, kaže govornik. Evo općenito. Kolega je postavio pitanje, ovdje se ne radi o e, panel diskusiji, nego diskusiji u našem odboru. Kolega je pitao nešto o sadržaju. Mislim da pitanje nije postavljeno politički. Mislim da unutar našeg odbora mi moramo imati otvoren duh e, i postavljati politička pitanja koja su relevantna za Europu i mislim da nije u redu kritizirati kolege koji su postavili pitanje stručnjacima. Mi ovdje nismo kako bismo ušli u raspravu s vijećem. Posljednji kolega je govorio o institutu Fraunhoferom i dolazim, ja dolazim iz dijela Njemačke gdje imamo taj institut i gdje koristimo tehnologije 4.0 i radimo na razvoju istih. U istočnoj Njemačkoj imamo strukture, a to je odgovor na vaše pitanje Imamo dva instituta Fraunhofer koji su prilično dobro razvijeni u mom dijelu Njemačke iz kojeg ja dolazim. E, ja sam e, iz kluba socijalista demokrata i smatram da kao njemački socijalist demokrat mi moramo napredovati prema europskim kapacitetima obrane i sigurnosti koji će biti zajednički ne samo što ćemo imati zajedničku vojsku, nego ćemo imati i zajedničke instrumente, e, okupljanje i dijeljenje e, alata. Naše istraživanje i razvoj ponekad nije dovoljno jako predviđeno. Ali Europski parlament a i socijaldemokrati u Europskom parlamenti htjeli bi jače prisustvo Europskog parlamenta u istraživanju i razvoju u području obrane, a tu je i pitanje izvoza. Moje pitanje sada upućeno stručnjacima za istraživanje i izvoz. Koji je, je odnos e, između Francuza i Njemaca? Koja je njihova suradnja u izvozu proizvoda? Macron i Merkel rekli su mm, da Njemačka i Francuska trebaju surađivati. Dakle, koji izvozni režim se ovdje primjenjuje? Imam još pitanje za predstavnika iz Poljske. S kojim europskim zemljama ste surađivali do sada i s kojima imate neke strategije za razvoj izvoza? pogotovo u području obrane. Za gospodina Tomu pitanje je možete li mi reći institucije ili sveučilišta u istočnoj Europi s kojima već sada surađujete ili pojedinačne znanstvenike. Hvala. Hvala. Sad ću vam dati e, moj odgovor na vaše pitanje, onaj dio pitanja koji je bio upućen meni. Ja sam intervenirala zato što se eksplicitno spomenula moja država, moja zemlja i to u političkom kontekstu. Dakle, nije se radilo baš o sadržaju ove panel diskusije i zato sam intervenirala. Vi ste novi u ovom odboru, pozdravljamo to što ste vi naš član, ali mi već tri godine ovdje pokušavamo održati visoku razinu ekspertize i mislim da je dokaz tomu i održavanje ove panel diskusije. Da time ispunjavamo naša nastojanja i naše ciljeve i kad imamo e, političke misli, političke dvojbe pozivamo političke predstavnike Europske unije na visokoj razini koji s nama mogu raspravljati o našim političkim pitanjima. Hvala, gospodin Bostinaru ima riječ. Gospodine Ele, htjeli ste vi nešto možda reći? Ähm, Mislim da bismo do sljedećeg puta predsjedateljici objasniti može, stoji li u poslovniku da ona može tumačiti što su politička pitanja, a što nisu politička pitanja i u kojoj mjeri naši, može odlučivati da naši uzvanici mogu ili ne mogu odgovoriti na tome. Svi su odrasle osobe ovdje i stoga stručnjaci mogu u potpunosti reći da po njihovoj eh, po njihovom stručnom znanju je to političko pitanje i da zbog toga ne mogu ili ne želim na to odgovoriti. Ali ja u poslovniku ne nalazim niti jedno pravilo gdje piše da bi jedna predsjedateljica se mogla usuditi ili predsjedatelj libiti što naši uzanici mogu ili ne mogu odgovoriti. Vi ste odrasli, vi zastupate institucije i zasigurno ste sposobni na temelju vašeg znanja i stručnjaci i stručnosti moći ocijeniti na što želite, možete ili trebate odgovoriti. I ako mi u poslovniku kažete gdje stoji pravilo da predsjedateljica ima pravo razlikovati koje je pitanje političko, a koje nije, onda molim da mi to kažete. Ako do sljedećeg puta nismo razriješili da to stoji u poslovniku, onda vas molim kao predsjedateljicu da to više ne činite, jer inače moramo ozbiljno vidjeti hoćemo li neke mjere postup, e, poduzeti e, ako se predsjedateljica ne prižava poslovnika jer moramo onda istražiti je li ona prikladna osoba za tu funkciju. Mislim da ćemo uskoro imati e, sastanak proširnog predsjedništva. Mislim da se movi člani pozivam da to pitanje postavite na tom sastanku. Moja intervencija je bila upravo zato što ste spomenuli moju e, zemlju i koristila ste riječ politički. I zato sam intervenirala. U, redu. Izvolite. Dobro, hvala. Konačno. I imam dva e, glavna pitanja nakon što sam poš, poslušao ugledne govornike i stručnjake. Prvo, kako jamčimo i koju ulogu igraju države članice koje su uključene u projekt zajedničkog eh, istraživanja razvoja kako bismo spriječili neravnoteže. Ono što vidio recimo u Junkersvom planom, svi doprinose i postoji vrlo snažna politička obveza, recimo u slučaju Rumunjske koja je članicom PESCO i e, želi se pridružiti fondu za istraživanje. Koja su jamstva da neravnoteže neće postojati u budućnosti? obzirom da poznajemo vrlo osjetljivu prirodu sigurnosti i obrade. Želim da od samog početka dizajn pruži jamstva za pošteni pristup e, koristima zajedničkih projekata obrane i sigurnosti uključujući njihovu ulogu barem u servisiranju i održavanju jer ne vidim kako bilo koja država može postati e, veliki proizvođač e, opreme za obranu. To nije realno. A drugo, Možda bi bilo dobro početi s manjim projektima kao što su oni koji najviše trebamo. E, e, kibernetika, dronovi, tu možemo zajedno raditi kako bismo pojačali svoje e, slabe mogućnosti i onda tako da gradimo naše našu sigurnost u većim projektima. Ne vidim kako možemo spriječiti da veliki proizvođači e, u području obrane ne postanju još e, veći, a europska obrana će postati bi europska obrana i to će biti suprotno e, svrsi našeg zajedničkog rada. Osim toga ste spomenuli stratešku autonomiju. To je jako zgodno. Ali u ovoj prostori smo čuli francuskog diplomata, neću spomenuti njegovo ime, koji nam je rekao da je strateška autonomija nerealna. I uz ovo malo znanja koje posjedujem, mogu reći da bi čovjek imao stratešku autonomiju. Moramo imati zajedničku, zaista zajedničku e, strategiju obrane i sigurnosti. U današnjem svijetu postoje izazovi sigurnosti i obrane i različite prirode u središnjoj i istočnoj Europi, u, u zapadnoj strani Europe i zajednička sigurnost i obrana ne radi se e, samo o tome da se šalje PES komisiju na neke mjesto u Africi i e, Bliskom istoku. Radi se o stvarnoj sposobnosti da se bude e, pripravan za rat, jer zajednička obrana znači e, sposobnost da se bori u ratu, ne samo da se o ratu govori. I stoga možemo li prijeći u tom smjeru kako bismo počeli razmišljati i o obrani i sigurnosti i zajedničkoj strategiji obrane i sigurnosti. I onda da imamo zajedničku strategiju i stratešku autonomiju uz jednu primjedbu. Naša strateška autonomija i sve, sve, sva strateška imovina koju možda izgradimo neće, ne smije nikad biti konkurencija nato Nikad ne bi e, trebala nastojati se razdvojiti od NATO, zapravo e, upravo suprotno treba biti interkompatibilna i interoperabilna sa nato Hvala. Hvala gospodine Bustinaru, to je završava ovaj dio pitanja i odgovora. Sada mogu zamoliti naše paneliste da razmisle o pitanjima i da odgovore na njih ili da nam daju svoje komentare o ovim pitanjima. Počinjem sa gospodinom eh, De Vilmanjom. Hvala, teško je odgovoriti na toliko mnogo pitanja. Nadam se da neću na previše njih zaboraviti. Da se vratimo na vaša posljednja pitanja. Prije svega ja bih želio spomenuti da predstavljam francusko-njemački e, institut, ne predstavljam ministarstvo obrane, bilo njemačke, bilo francuske, već ovaj institut. Vaše zadnje pitanje, dakle. Danas ne govorimo o e, sposobnostima, e, to je cilj, ali nego govorimo o istraživanju i tehnologiji. Kad vi govorite o sprečavanju neravnoteža i kako to učiniti, ne možemo ignorirati činjenicu da određen broj država članica već puno godina ulaže u e, obrambenu tehnologiju e, mnogo više nego druge države članice. Još uvijek to rade i to je činjenica. U nekim od ovih e, država članica postoje e, centri izvrsnosti koji se mogu koristiti tako da kolektivno napredujemo u obrambenom istraživanju i tehnologiji. U mojoj prezentaciji sam rekao kako to radimo na radnoj razini jer neko je govorio o tome možemo li europeizirati IS ISIS na primjer. To je testirano prije nekoliko godina. Pokušali smo ISL eh, povezati sa Europskom eh, obrambenom agencijom. To nije funkcionirao jer je to nekako nametnuto do zgora. Ono što sada pokušamo napraviti je eh, europeizacija od, od prema gore. Kako to napraviti? Objasnio sam to u našim domenama ekspertize izvrsnosti e, mi smo financirani već puno godina i mislim da je normalno da smo centar izvrsnosti. Ali imamo jako puno ljudi koji rade u tom institutu i treba nam ekspertiza koja postoji u različitim e, državama jer nemamo dovoljno ljudi koji rade kod nas. Recimo imamo jako veliki e, broj istraživača na kratkotrojnim ugovorima u našem institutu i određeni broj iz vaše zemlje. I ti ljudi vrlo e, obrazovani e, znanstvenici koriste se našom infrastrukturom i međunarodnom atmosferom koju imamo u našem instituturu. Na kraju svog ugovora vratit će se u vašu zemlju, u svoju zemlju. I sa sobom će donijeti e, znanje iz e, područja istraživanja i tehnologije u tako je to za Rumunjsku, za Poljsku, Litvu, za sve zemlje iz kojih nam dolaze stručnjaci i sa kojima imamo strateške sporazume sa njihovim znanstvenim institucijama. Upravo sam e, razgovarao sa svojim poljskim kolegom i moram priznati da nisam prije danas znao da postoji i Jako mi je žao da to nisam znao ali mi za cijelo imamo mogućnosti suradnje određenim područjima i za razmjenu i za suradnju ovaj institut je dobar u ovome, mi nismo dobri u tim robotskim vozilima, možemo im pružiti senzori, možemo raditi na budućim programima. Dakle, oni imaju što mi nemamo, ali možemo im pružiti naše komplementarne sposobnosti. E, Sprečavanje e, neravnoteže ili smanjivanje neravnoteže, to nije nešto što se može nametnuti od ozgo. Svakog dana moramo raditi i to je ono što mi sada radimo kao institut. Moramo svakoga dana raditi sa mnogim evropskim kolegama, a to će se konačno na kraju da konca prevesti u našem zajedničkom napretku u e, području istraživanja i tehnologije. Što se tiče vašeg pitanja o istraživanju i izvozu, E, u e, našem institutu e, u ISL-u postoje nešto jako zgodno, a mi smo francusko-njemačka institucija. Izvozni režimi za obrambena dobra i istraživanje i tehnologije u području obrane još uvijek pod režimom i dobro je da smo mi francusko-njemačka institucija, pa je to za nas puno lakše. Puno lakše nam je izvoziti prekogranično. Što još imamo? Bilo je pitanje i primjedbi e, o, o fokusu na činjenici da imamo da bi trebali imati zajedničku agentu istraživanja i tehnologije i tako dalje i tako dalje. E, profesor Toma je spomenuo i mislim da se mi svi možemo složiti e, o potrebi da a to je sve spomenuo profesor Toma da i da postoji konsenzus o tome ono što ja sam pokušao u mojoj prezentaciji e, je da se grade na već postojećem konsenzusu što možemo napraviti u na, samom dnu, u temeljima od, od dozdo prema gore da se popravi sigurnosna i obrambena situacija u Europi. Hvala. E, profesor Šinkajčik, izvolite imate riječ. Dame i gospodom, ja ću pokušati odgovoriti na pitanja, i, bilo ih je tako puno i nisam sigurna hoću li moći odgovoriti na svako od njih. Dakle, moj će odgovor biti nekakva vrsta općenite izjave. Na samom početku smo htjeli odgovoriti na neugodna pitanja. Ja osjećam kao znanstvenik da nekako odjedanput sam bačen kao kamenčić među političara, prostite. Ja sam očekivao takvu vrst pitanja, moram priznati. I na početku sam eh, mislio da ću reći, ja sam znanstvenik, ne mogu odgovoriti, ali možda ipak mogu dodati nešto osobno. Kad je Poljska pristupila Europskoj uniji, a to je bilo isto kada smo se pridružili Europskoj svemirskoj agenciji, mi smo smatrali da su nam vrata otvorena. To je nešto što smo, što smo očekivali i naši partneri i posjetitelji su mogli osjetiti da da smo bili posebno entuzijastični u to vrijeme i da smo e, bili presretni što su nam se otvorila vrata istraživanja. Ja vam jamčim da moje kolege na niskoj znanstvenoj razini, mi nismo političari, mi zaista želimo surađivati sa kolegama u Europi i da mi mislimo da je to neka vrsta misije za nas, recimo u slučaju e, obramne sigurnosti, da bismo trebali e, žrtvovati naše znanje kako bismo sigurnosnu razinu podigli na viši nivo. Dakle, mi zato podržavamo međunarodnu suradnju i mislim da smo sve bolji u njoj. Također bih e, rekao da je to naročito u području sigurnosti jer obrana je više na razini političara, ali sigurnost je nešto što se tiče sviju nas svi patimo zbog e, kriminala terorista, političkih terorista u nekim zemljama i svaki put kada je naš robot sudjelovao u uspješnoj misiji i čak, uniš, čak je bio i uništen u takvoj misiji, mi smo bili sretni što je naš rad imao dobre rezultate za život ljudi, u ovom slučaju za život Europljena. Dakle, ne mogu vam e, govoriti o političkoj dimenziji, ali što se tiče rada u mom poduzeću kao znanstvenik, tu ne vidimo nikakvog problema. Mi radimo, obavljamo svoj posao, nadamo se da je to dobar posao koji e, e, poboljšava razinu sigurnosti obrane. A, sada još, sada je sljedeće pitanje. Rekao bih da bi da je dobar potez Evropljan bio što su uspostavili nešto što se zove nacionalna obaveštena specijalnost. To je bio rezultat određene vrste analiza o tome koje regije Europe su dobre u čemu. To je opet pristup e, i analiza od ozda prema gore kako bi se izbjele situacije u kojima svi rade sve. Dakle, možda bi takvu analizu trebalo obaviti kako bi se sagradile nacionalne i evropska strategija. Što se tiče toga što se može napraviti kako bi se financirali projekti, kako bi to financiranje bilo lakše. Ne znam bismo li trebali kreć, kreti, krenuti tim smjerom. Mislim da je konkurentnost dobra stvar, utakmica na tržištu je dobra stvar iako... E, različite mreže institucije u Europi pokušavaju dobiti financiranje za svoje projekte, mislim da se trebaju natjecati jedne protiv drugih i pobjede treba trebao neko je bolji. E, sljedeće pitanje je bilo o razlikama između Europske unije i Sjedinjenih država Amerike. E, i Rusije. Ja sam spomenuo u prezentaciji da u mom e, području rada u e, robotskim vozilima mi vjerujemo da u Risi se nedavno nešto dogodilo i da se oni kreću brzo naprijed prema autonomnim vozilima koja se koriste na bojnom polju. Ja sam to naglasio. A što se tiče drugih država, kao što su Sjedinje države Amerike i Izrael, oni su na e, samim, e, e, oni su predvodnici, vrlo se brzo kreću. Dva su razloga za to. Prvo, puno novaca koji ulažu u to, a drugo je da jako dobro znaju kamo uložiti novac ulaže ga i znaju kamo. Znači oni ne rade sve, oni jako dobro analiziraju e, ono čime se bave. E, to je nešto što je povezano i sa još jednim pitanjem, a to je bismo li se trebali upustiti u velike projekte. Ja bih sada odgovorio sa stajališta e, proizvođača e, robota za čuvanje granica i mi možemo e, dizajnirati jako dobre mobilne robote. Što se tiče inženjerskog gledišta, to će biti genijalni robot jer možemo, mi mogu biti fantastični. No što se tiče korisnika, mogu biti beskorisni. Ono što želim reći je da ako želimo napraviti proizvod, moramo znati što naš klijent treba. Nisam siguran, ali također možda moramo odgovoriti na pitanje tko su korisnici. Zaista moramo e, održavati vrlo e, živ dijaloga e, među strukturima koje će naše proizvode koristiti i dizajnera tih proizvoda. Bez toga stvar neće funkcionirati uopće. Stoga bih rekao da bismo možda trebali početi sa manjim projektima, ne samo e, napraviti proizvode, nego uspostaviti načine suradnje između korisnika i proizvođača. Također smo imali pitanje o tome sa kojim zemljama surađuje naš institut ne znam kako da odgovorim. Mislim da surađujemo sa svima u Europi. Ne znam ima li iznimaka. I pomalo u svezi sa e, političkom razinom, e, tokom Talos projekta koji sam pokazao također smo imali partnere iz Grčke i Turske. I to je bilo u trenutku kada su te dvije države imale probleme jedna s drugom i to zapravo uopće nije imalo utjecaja na projekt. Znači, znanstvenici su surađivali bez ikakvih problema. Naš institut e, je sudjelovao od otprilike stotinu projekata u cijeloj Europi i u Izraelu. I konačno, posljednje pitanje koje sam zabilježio je bilo o tome kako se natjecati, odnosno kako e, napraviti uravnoteženu implementaciju. Mislim da tome treba prethoditi politička odluka o geografskoj distribuciji, a onda možda nekakav nekakva, zaje, nekakvo do sudjelovanje određenih zemalja u projektu to bi onda moglo ići na, u implementaciju ovog ili onog projekta, ali to mora biti povezano sa specijalnošću različitih regija Europe kako bi se izbjeglo dupliciranje, odnosno da svi rade sve. Također, možda postoji model koji se koristi u Europskoj svemirskoj agenciji gdje postoje takozvani prime kontraktori, odnosno prvenstveni, najveći govorači u području obrane i svemirske industrije, oni dobivaju novac, ali moraju surađivati sa manjima podugovarateljima Dakle, to oni su prisiljeni da uzmu podugovaratelje. Možda bi to moglo biti rješenje za ovo pitanje. Hvala najljepše. A sada izvolite, imate riječ e, e, profesore Toma. A sad e, prvo ću se osvrnuti na ono što je gospodin Ila što se tiče izvrsnosti nacionalno gledano, to nije definirano. Mogu reći da u slučaju tu to jesmo definirali zato što tu imamo institute koji se uopće ne bave vojnim istraživanjem, druge koje se bave objem istraživanjima i svi imaju ista pravila. Nitko ne može reći moj institut se bavi više tehnikom i stoga ne moramo to toliko objavljivati i tako dalje. Dakle, to ne postoji. Organizacija to određuje i e, zato što se neko bavi nekim nišnim područjem, to ne znači nužno da je to e, centar izvrsnosti. U Njemačkoj je nedostalo financijskih sredstava što sada znači da ne moramo e, da ne možemo računati na sufinanciranje. Ta vremena su stvar prošlosti. Na području obrane je za nas važno da, se ciljano uspoređujemo sa Francuskom, sa Izraelom i sa Sjedinim državama to se uvijek odvija preko e, sporazuma koji se donose na razini vlade, preko zajedničkih programa za istraživanje i onda vidimo kako je stanje stvari u drugim državama. Primjerice, trenutno imamo delegaciju Fraunhofera koji su u posjetu u Izraelu i koji tamo imaju rasprave i razmjenjuju gledišta. Nacionalno gledano, dakle, se to provodi putem velikih nacionalnih institucija sa jako jasnim pravilima o tome što znači izvrsnost, a međunarodno se tu radi o međuvladinim sporazumima. Evo, nažalost, u našem slučaju se tu radi samo o Francuskoj, Izraelu i SAD-u. E, gospodin e, je spomenuo je li suradnja problem na području obrane, dakle, trenutno to se to sve odvija preko vlade. Dakle, uvijek jedan predstavnik vlade mora biti prisutan kada mi surađujemo kao istražitelji, on to mora odobriti i onda je to tek moguće. Meni bi bilo draže da to bude kao na području istraživanja za sigurnost gdje istražitelji imaju određenu okvir unutar njega su slobodni i mogu surađivati. Mislim da ako se sklapaju sporazumi na razini vlade, da će onda to sve propasti, da će onda za to biti potrebno previše vremena. Dakle, moramo tu nešto napraviti kako bismo e, preuzeli taj model iz civilnog područja na obranu. Što se tiče group of personalities i kritičnih stajališta, tu imate pravo, ali moramo od nečeg krenuti. zapravo je globalna strategija tu e, bila naš temelj i tu biste svoju kritiku trebali usmjeriti na taj dokument. E, ja mislim da je taj dokument jako ambiciozan i da smo na temelju toga radili i e, kada ako želimo imati tu globalnu strategiju, usmjeriti da nam treba to, to, to i to. No ja vidim da se paralelno tome mnogo radi i na području istraživanja sigurnosti već deset godina tamo imamo konkretne rezultate i zapravo smo preuzeli isti model. Evo, jučer sam sa našim ministarstvom istraživanja ovdje bio u briselnom sastanku, dakle počeli smo s time, izradili smo tu koncepte, ali ponešto nam još toga nedostaje. Primjerice nedostaju nam pravnici, e, znanstvenici iz društvenih područja, e, profesori etike, njih bismo trebali integrirati u to. I da, mislim da bi obavezno trebalo napraviti taj korak. Navodno sam čula da će doći do jedne druge grupe personalities, ja uopće se ne bih libio toga, ne, ne bih bio protiv toga. Mislim da je jako dobro kada bismo to napravili. Što se tiče e, istraživanja civilne sigurnosti, tu vidimo da u međuvremenu za svaki projekt treba napraviti i e, etičku procjenu. Dakle, možemo imati jedan upitnik e, koji će se dodati projektu. Ja ne vidim tu nikakvih problema. To možemo napraviti na slučaju, u slučaju obrane i onda možemo reći to i to nipošto ne želimo. Tu dakle već imamo te praktične modele, to bismo trebali napraviti, ali molim vas imajte razumijevanja za to da, da se tu radi jednostavno razvoju već deset godina imamo takav razvoj na području istraživanja sigurnosti, a mislim da ćemo mi krenuti tim istim putem. Dakle, ništa ne govori protiv toga da ne možemo proširiti taj, krug i imati druge pravne, etičke e, elemente uključene u njihov rad. Zatim, poljski e, predstavnik e, je pitao o društvu Fraunhofera. Vrlo ste to dobro primijetili što ste rekli, ali morate si predočiti da u nekim saveznim pokrajinama nismo jako zastupljeni. Zašto? Pa svi znamo da se ti instituti sami moraju financirati, ako to neki direktor želi i pokrenuti, onda prvo razmišlja o tome gdje može naći novca za to i ako veli nema novaca, onda neće otići tamo. Dakle, jednostavno je kod nas tako da su neke savezne pokrajine industrijski slabije i eh, radije instituti idu u neke druge pokrajine jer tamo znaju da će odmah dobiti eh, ugovore i odmah će dobiti financijsku pomoć. No, stvar je u tome da se može nešto izgraditi. U Njemačkom smo imali tu specifičnu situaciju da smo imali spajanje sa istočnom Njemačkom i dobili smo zadatak kao e, Dušo Fraunhofer da bivše institucije e, iz tamošnje, područja procijenimo i da neke od tih instituta uključimo u mrežu Fraunhofer, a neke ne, te, već prema njihovim sposobnostima. I to smo ne napravili. I sada imamo institute i na istoku. I nakon deset godina su instituti uspjeli ostvariti jednu razinu kao i mi. Do tad su imali posebna pravila i radili su po posebnim pravilima, a sada evo e, rade e, na isti način kao instituti na zapadu Njemačke. I sada možemo reći da je to velika priča uspješnica da dakle smo uspjeli izgraditi ta društva Fraunhofera na istoku Njemačke. Što se skriva iza toga? Kao prvo smo deset masivno financirali te institute sa razine saveznih pokrajina Njemačka, ali isto tako i strukturnih fondova, dakle sa europskim fondovima, ali moram reći da je to jednostavno činjenica, da je takav život postoje neki koji su svjetli primjeri, evo Leipzig primjerice, i nije baš niti za očekivati da će se u svakoj općini u bivšoj eh, istočnoj Njemačkoj razviti eh, ovakvi istraživački instituti. Dakle, to je moguće, ali to će uvijek biti svjetli primjeri i oni će biti na neki način iznimke. Zatim se uvijek postavlja to pitanje E, jaza između Europske unije i Sjednih američkih država, da, ta jaz postoji, ne u svim područjima, ali na nekima da. Postoje područja gdje je Europa vodeća, gdje je Njemačka vodeća, primjerice e, SAD pokušava prekopirati model društva Fraunhofer u e, svoje države, misle da je to dobro, to nemaju do sada tamo. Imamo neka područja poput proizvodnje gdje je Europa vodeća ali naravno čim se više krene u područje obrane, onda vidimo da tu nedostajemo e, nekoliko godina za njima. Jedan kolega je i e, rekao jednom da ako pet puta više bi financirao nešto da misli da bi se samo dvostruko više toga postiglo, dakle nije učinkovito. Zatim, jedan kolega već odgovorio na jedno pitanje, a e, pitanje suradnje sa Istočnom Europom i društvo Fraunhofer na tome radimo, ali moram iskreno reći da je trenutno niska razina suradnje s Istočnom Europom. Zatim ste postavili pitanje o toj temi u balances, u o neravnotežama, uh, imbalances, dakle ne, nekih ravnoteža će uvijek biti, onda možda u svakoj državi treba imati jedan ili dva svjetla primjera, ali moramo se usredotočiti na ono u čemu je ta država posebno dobra. Zatim je postavljeno pitanje nismo li si zadali previše toga, ne bismo li trebali početi s malim projektima. Tu bi moj odgovor bio taj da to damo napraviti isto kao što to, smo to napravili i na području istraživanja za sigurnost. Tu smo imali četiri kategorije projekata. Imali smo male projekte sa doista malim partnerima koji su sudjelovali u tome gdje smo se isto tako bavili važnim temama, pa sve do velikih demonstrativnih projekata koje smo pokrenuli tek za nekoliko godina, gdje smo morali imati e, europski projekt i vrlo je lijep primjer to što recimo europske zračne luke zajedno testiraju e, sigurnosne tehnologije. I to onda može biti u Parizu, Ateni ili negdje drugdje, ali to e, se može napraviti nakon što projekt zaživi. Zatim ste spomenuli jednog diplomata koji je rekao da je strateško planiran, da je strateška autonomija nemoguća, da to ne možemo postići. Pa da, ovisi o tome kako na tome gledate, neki e, kažu da se tu radi o takozvanoj neovisnosti, dakle djelomična barem autonomija nam je potrebna. EZA je već to prije nekoliko godina provela i ne znam znate li za to kada neka europska tvrtka želi izgraditi satelite, a Eh, ima eh, neke komponente eh, iz sustava ITAR u svom satelitu, dakle iz među država, onda moraju točno reći što misle s tim komponentama, kako ih misle koristiti. To je nešto što ne možemo trpeti, tako ne možemo raditi. Deset godina sam kupovao neke dijelove iz ih država, jednom sam dobio pismo da E, to više ne možemo dobiti, nego da moramo obrazložiti za što nam je potrebno, gdje to mislimo e, koristiti i tako dalje. I onda smo odlučili taj senzor sami razviti i onda smo dobili novce za jedan projekt za razvoj identičnog senzora. To je evo jedan mali primjer. Dakle, moramo vrlo detaljno razgovarati o toj strateškoj autonomiji. Ali pitajte ja i industriju. Oni ako su na popisu ITAR, ako žele nešto izvoziti, onda koriste i komponente temelj država i pitaju izričito Amerikance smiju li izvoziti svoj proizvod u neku drugu državu, a to ne može biti rješenje za budućnost. Hvala. Thank you very much indeed. Hvala najljepša, zahvaljujem trojici panelista na vrlo zanimljivoj sesiji. To je kraj ove točke dnevnog reda. Molim vas da ostanete jer ćemo odmah prijeći na sljedeću točku, a to je sigurnosna situacija na Bliskom istoku. Hvala vam gospodo. Ladies and Dame i gospodo, molim vas da zauzmete svoje mjesta. Okay, we start immediately. Next. Odmah nastavljamo sa sljedećom točkom na dnevnom redu. tema je razvoj sigurnosne situacije na Bliskom istoku. Ova se rasprava održava u pravom trenutku, to je vrlo važna tema. Na samom početku moram vas obavijestiti da jedan od naših uvaženih panelista nije mogao doći na naš sastanak zbog eh, hitne situacije koja je nastala u Parizu, tako da gospodin Florence Kao gospođa Florence Gaub neće danas e, održati prezentaciju. Možda ću od ništva zatražiti da nam pošalje svoj dokument, da ga pošalje u naš pododbor. Radilo se stvarno o hitnom stanju zbog kojeg je trebala ostati zbog nesreće u Parizu. E, došlo je do teškog stanja u, na željezničkom kolodvoru u Parizu. Iako nam je žao zbog toga, ali tema koju je trebala predstaviti bila je jako važna. A sada pozdravljam gospodina Luigija Narbonea. On je viši savjetnik za Bliski istok i Sjevernu Afriku pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Sa mnom je i gospođa Kristina Kauš, viša znanstvena suradnica organizacije German Marshall Fund of the United States. Mislim da smo svi mi svjesni situacije, ipak Pozdravljamo prisustvo naših panelista koji će nam opisati razvoj situacije na Bliskom istoku. Gospodin Narbone, imate riječ. Hvala, predsjednice. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, stvarno je pravi trenutak, kao što je rekla predsjednica, e, za održavanje ovakve rasprave, zato što izgleda da svakoga dana čujemo o novim razvojima situacije na Bliskom istoku, i svaki razvoj potencijalno može imati učinak na cijelu regiju. Pokušat ću uzeti u obzir slijed događaja posljednjih nekoliko tjedana kroz lupu povećanih tenzija do kojih će vjerojatno doći. Također ćemo pokušati shvatiti što EU može učiniti kako bi smanjila tenzije i kako bi došlo do deeskalacije u ovom potencijalnom sukobu u regiji. Moramo uzeti u obzir da postoje strateška savezništva, e, vojni razvoj događaja zbog kojih može doći do destabilizacije ove regije koja već jako dugo pati zbog krize i sukoba. Naravno da daljna destabilizacija nije potrebna, niti poželjna. Započet ću sa svojom analizom, pregledom događaja i razmotrit ću što se dogodilo u različitim državama, scenarijima i koje su implikacije na razini država i na razini odgovora Europske unije. Započet ću sa Saudijskom Arabijom gdje je došlo do e, važnih događaja, došlo je do generacijske promjene u vodstvu, zbog toga je došlo do dubokih e, promjena u funkcioniranju toga sustava. Izgleda da se udaljavaju od e, tradicionalnog konsenzusa i tradicionalnog procesa donošenja odluka. Mohamed bin Salman, princ, preuzeo je kontrolu nad ključnim područjima e, u političkom i vojnom i ekonomskom sustavu i on je progurao razne reforme i planira druge reforme kojima želi promijeniti državu, želi diversificirati ekonomiju koja ne bi treba više baviti samo vađenjem nafte, takozvan plan Vizija 2030 i pokušava uvesti druge reforme. Na primjer, htio bi dozvoliti ženama da voze i da se sudjeluju u javnim događajima. I također je pokrenuo antikorupcijsku kampanju koja je do sada imala za cilj e, e, bila je usmjerena protiv nekih ključnih figura u kraljevstvu. E, Saudijska Arabija je sada pojačala svoju retoriku, više nije samo asertivna, nego se drugačije ponaša prema Iranu i njegovim saveznicima. Huti, pobunjenička skupina, je e, iz Jemena ispalila raketu prema Saudijskoj Arabiji i zbog toga sad postoji rizik e, od eskalacije konflikta. E, zračni napadi bi mogli dovesti do velikog broja smrtnih slučajeva i do štete čak i među civilima a džihadističke terorističke organizacije su pretnja koja postoji u cijeloj državi i koja jača. Jemen e, tu je najteža humanitarna kriza u svijetu i možda će se ta kriza pogoršati. Diplomatički gledano, diplomatski gledano sada e, nastojanja nisu proizvela dobre rezultate i trenutno diplomacija nema mnogo prostora, manevarskog prostora. Otvara se e, sad mogućnost e, novih djelovanja. U dalje situacija se ne razvija, došlo je do zastoja i prisutne su tenzije u zaljevu. Osim toga, e, libanonski ministar Riri koji je tamo prisutan je također e, događaj koji bi mogao dovesti do poteškoća u budućnosti. Postoji rizik e, da će se time početi podrivati ciljevi koji su postignuti posljednjih nekoliko mjeseci. Europska unija će naravno i dalje e, poticati dijalog za rješavanje ove krize kako bi se osiguralo da se parlamentarni izbori održe na proljeće. Što se tiče Irana, Europska unija smatra da e, pridržavanje e, nuklearnog sporazuma s Iranom, čiji je jamac podpredsjednica komisije je nešto što je ključno. S druge strane, mi smo zabrinuti zbog nekih drugih pitanja, na primjer razvijanje kapaciteta, raketnih kapaciteta i regionalni nuklearni program Irana. E, to smo već rekli u našem dijalogu s tom zemljom. Pokušat ćemo napredovati što se tiče ovih pitanja prije nego što prijeđemo na pravu normalizaciju u odnosima s Iranom. Imajući na umu da je došlo do nazadovanja u ovoj regiji, Europska unija se i dalje zalaže za mirni dijalog kako bi se smanjile tenzije i kako više ne bi bilo polarizacije i sektaškog pristupa rješavanju problema. Neki konflikti, neke krize e, posljednjih nekoliko godina pokazali su upravo ove značajke. Imamo i druge na regionalne e, scenarije. U Iraku došlo do boljeg razvoja događaja, došlo do raprošmana sa zemljama e, zaljeva. Pozitivan je također način na koji irački, iračka vlada i kurdska vlada razgovaraju sada o rezultatima kurdskog referenduma. Europska unija radi na strategiji za Irak koja bi se trebala eh, objaviti 2018. godine i daje podršku dugoročnoj stabilizaciji i pomirbi u toj državi. Irak eh, više ne potiče sektaško eh, rješavanje problema, to je bio problem posljednjih nekoliko godina. Europska unija će podržavati proces rekonstrukcije i e, program gospodarskih reformi. Europska unija također sada se priprema za novu misiju vanjske i sigurnosne politike e, kako bi dala svoju podršku. U Siriji e, poraz Daješa je važan korak naprijed da sad kontrolira manje od 5% teritorija. U, ali tu postoje još uvijek zabrinutosti što se tiče vlade i što se tiče pomoći koja dolazi u oslobođena područja. E, treba ćemo se pozabaviti e, dubokim razlozima zbog kojih se uopće e, došlo do Daješa kako bismo dugoročno riješili posljedice te krize i kako bismo potpuno isključili opasnosti džihadističkog terorizma. Ne postoji jasno napredovanje deeskalacijske zone 4D u Siriji i režim i dalje provodi E, zračne napade i u nekim područjima. Zbog toga dolazi do velike patnje među civilima, a pristup humanitarnog ostoblja je otežan. E, bez obzira na to nazadovanje, još uvijek je potrebno političko rješenje. Europska unija poziva na e, prekid ovog sukoba i započinjanje sa pregovorima. U Siriji se treba izbjeći fragmentacija kako bismo imali mirni povratak izbjeglica. Europska unija je potaknula briselski proces kako bi se nadopunio ženevski proces i e, također se zalaže za 9,5 milijardi eura a to je obećano u Briselu ove godine na briselskoj konferenciji. Europska unija želi podržati ovaj proces i učinit će sve što je u njenoj moći u sklopu druge konferencije koja će se održati u Briselu 2018. godine. Vjerojatno će se sve odigrati u sastancima na marginama. U sklopu ovog procesa postoji i dalje nasilje na terenu, ali razina je manja u odnosu na 2015. godinu proces na Bliskom istoku ipak mm, još uvijek stoji na mjestu. Postoje razne prijetnje i teško je da će se doći do rješenja dviju država. Egipat je također pokušao mm, pomiriti dvije strane, a palestinska vlast bi trebala preuzeti svoju odgovornost za događaje 1. prosinca u e, Gazi, u pojasu Gaze a palestinska vlada bi trebala ubrzo u tom pojasu preuzeti um, sve funkcije koje bi trebala imati. Egipatski predsjednik Al-Sisi je ponovno pridao svoju pažnju uh, mirovnoj inicijativi iz 2002. A Arapska liga je također ponudila e, pomoći u normalizaciji odnosa na Bliskom istoku. E, interes svih dionika i angažman istih je svakako dobrodošao. Inicijativa e, Arapske lige je svakako dobra jer može stvoriti novu dinamiku i dati novi poticaj mirovnom procesu u toj regiji. Osim toga, Europska unija je izjavila svoju spremnost e, da se e, također ponovno mm, uspostavi misija e, Europske unije. Bliski istok je svakako povezan sa konfliktima u okolnoj regiji. Ovdje gospodarstvo ne napreduje mnogo, politički dijalog stoji, odnosno sporo se razvija. Sigurnosna situacija je pod kontrolom, ali sporadično imamo e, događaje koji su nasilni. Ekonomska i financijska situacija se ne poboljšava i ekonomske reforme se ne provode. Sigurnost se sporo e, poboljšava. E, u nekim područjima još uvijek ima sukoba, e, ali Daješ je još uvijek na jugu. Dakle, Europska unija podržava Ujedinjene narode i pomaže kod e, promatranja izbora, povratak e, misije u Libiju i financijska podrška reformama. Podržimo UNSRG plan za e, stvaranje održive budućnosti za Libiju. Zaključno, mogu reći da eskalacija ne može biti u korist regionalne sigurnosti gdje postoji već problem u dugoročnim konfliktima u Siriji i Iraku i Jemenu deeskalacija i angažman e, potrebni su e, za dugoročno rješenje i to više nego ikad. Europska politika u ovoj regiji mora se intensificirati kroz djelovanje u ovom području. Hvala. Thank you, sir. Now I ask Mrs. Hvala. A sada gospođa Kristina Kauš iz German Marshall Fund e, Sjedinjenih država. Izvolite, imate riječ. Hvala najljepša predsjedateljice što ste me pozvali na ovu sesiju. Govorila bih o tri pitanja. Prvo, velika perspektiva i ono što moramo promatrati u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci u smislu destabilizacije. Zatim Trumpova administracija i zatim nekoliko riječi o pitanju uloge e, e, sibertehnologije u Bliskom istoku. Što se tiče geopolitičkih promjena koje vode do eskalacije u ovom trutku, mi smo u kritičnoj točci. Svaka prezentacija o sukobu na Bliskom istoku e, kaže da će se stvari da će stvari eksplodirati bilo koji trenutak, no u ovom trenutku zaista obzirom na status quo idemo prema ogromnoj eksploziji u trokutu između Saudijske Arabije, Irana i Izraela. Puno je razloga za to. Jedan je novostvoren Saudijsko-Izraelski savez koji podupiru Sjedine države koje su izabrale izabrati e, znanost u polarizaciji ove regije jasno epicentar e, destabilizacije ovaj trokut i ono što će se dogoditi u sljedeća dva, tri tjedna, što će biti ključno je to kako će se e, odvijati libanonska kriza u e, smislu debata u kongresu i nametanja sankcija Iranu ponovo i hoće li se to proširiti na Hezbola i onda ako se to dogodi kako će Iran reagirati, kako će Izrael reagirati i hoće li to ili ne dovesti do političke krize u Libanonu koja će se pretvoriti u vojnu, e, vojni sukob, sukoba. to je vrlo lako moguće. Također, blokada Jemena koju je gospodina Bone spomenuo, ja mislim da to ne, se ne može prejako naglasiti ne znam, gospodine Bone, što ste mislili kad ste rekli da ima jako malo prostora, ne znam šta ste točno reći, da nema puno prostora za daljnji diplomatski pritisak na Saudijsku Arabiju. Sigurno trebamo pritisnuti i, i jače Saudijsku Arabiju jer se tu odvija najveća humanitarna e, karaza, kolera, glad, djeca umiru od gladi u, tim državama. Znači govorimo o milijunima ljudi koji umiru u gladi, koji će umiriti od gladi u sljedećih nekoliko tjedana mjeseci ako Saudijska Arabija ne omogući pristup tim ljudima Sudjelovao sam nedavno na UN e, panelu i nije bilo dokaza da pomoć koja se šalje e, da zaustavljaju opskrbu e, misilima zapravo Saudijska Arabija namjerno koristi taj argument misila kako bi iskoristila bolesti i izgladnjivanje kao instrument rata koji želi pobijediti na ovaj ili način Dakle, e, Jemen je izmišljotina e, Mohamed Bilsamana koji želi, mora pobijediti u ovom ratu kako bi sačuvao svoju reputaciju u Saudijskoj Arabiji, jer to je njegov projekt. Puno je e, prostora za pritisak na Saudijsku Arabiju da e, pruži potpuni pristup lukama, uključujući onima koji su pod krolom e, e, odmetničkih snaga dakle postojeće se mogu na drugi način kontrolirati. Postoje mogućnosti. Potpuno je nepotrebno da se riskiraju milijuni smrtnih ishoda. Što se tiče Libanona, kao što kažem, ako kongres, a nije baš jasno, ako želi ponovno uvesti akcije i proširiti na Hezbolah, Hezbolah će imati podršku Irana i oni će pokušati e, su suprostaviti u tome doći do reakcije u Lebanonu i onda će Izrael imati nekakav izgovor da e, počne široku vojnu e, e, operaciju protiv Hezbola. I to će znači dovesti do rata između Irana i Izraela. Rekavši to, ako e, pogledamo sukob između Saudijske Arabije i Irana, Saudijska Arabija naravno je nesretna zbog agresivne strategije Irana, a istovremeno Saudijska Arabija je zapravo nije u prednosti i e, zbog toga reagira nekontrolirano. Ova neformalni savezima između Saudijske Arabije i, Izraela zapravo je samo eskalacija ovih neprijateljstava. Opcija Saudijske Arabije protiv Irana su zapravo jako ograničene može napasti neke zamjenske države što je napravila u Siriji i tako dalje. Sljedeći put Libanon možda, ali te mjere stvaraju jednako puno problema za Saudijsku Arabiju kao e, i bilo što drugo. Znači to nije održiva strategija za Saudijsku Arabiju i manipulacija koja se odvijala u prošlosti i da se koriš... to nije opcija jer trenutno financijski jednostavno nisu u dobroj poziciji. Dakle, na duge staze, ono jedini način na koji e, se to može zaustaviti je da Saudijska Arabija i Iran na jedan ili drugi način uđu u nekakav mehanizam dijaloga jedni s drugim Iran neće nestati, a Saudijska Arabija nema baš puno opcija. Nije ni u čijem interesu da cijela regija eksplodira. ali umjesto toga Saudijska Arabija potpomognuta Sjedinim državama pokušava gurnuti Iran u međunarodnu izolaciju i to je nešto gdje Europa se mora angažirati u suprotnom smjeru. Raprošman sa Izraelom je strateški korak da se stvori front protiv Teherana uz odobrenje Sjedinjenih državama. Europa mora pokušati izbjeći i izolaciju Irana, imati jedan sveobuhvatni plan djelovanja da angažira Iran i spriječi eskalaciju mnogih kriza koje smo primijetili oko Saudijske Arabije u ovome trenutku i zapravo omogućiti dijalog između Teherana i Rijeda. Idemo sada na ulogu Trumpove administracije ovome svemu što je vrlo, vrlo važno. Ne samo na bliskom istoku, nego općenito govoreći, mislim da smo do sada primijetili kako Trumpova administracija je retorički impulzivna i nekonzistentna, ali pogledamo s jedne strane retoriku, a s druge strane činjenice na terenu. Glavna promjena u Trumpovoj administraciji i njegove politici na e, Bliskom istoku da se konfrontira sa Iranom. Dakle, ovo nije samo retorička e, bitka, već certifikacija zajedničkog plana djelovanja, čak i ako ne završi sa krajem e, e, sporazuma o ne naoružavanje, da daje signal, signal Iranu koji će, koji je već započeo sa e, osvetničkim neprijateljstvima i vjerojatno će dovesti do prekida tog sporazuma i bit će signal drugima u svijetu da Sjedine države ne poštuju sporazume koje je potpisao prethodni predsjednik. Spomenimo samo Sjevernu Koreju. E, biranje strava u ovo, u ovoj regiji sukoba e, je zapravo suprotno e, onome što je bila politika eh, Amerike na Bliskom istoku u posljednjih deset godina, a to je bilo eh, razgovarati svima i pokušati uspostaviti ravnotežu eh, moći u kojoj nijedna država ne, nije jača od druge. Ono što se sad događa, što oni sad rade je nešto drugo, potpuno suprotno. I biraju savez između Saudijske Arabije i Izraela i suhuljavaju se protiv Irana. To je jako loše jer nema sumnje da Saudijska Arabija ide toliko daleko ako je to uz odobrenje Sjedinjenih država i ići će i dalje uz njihovo odobrenje ironično, ali ako ISIS izađe iz e, perspektive na razini politike koju provodi Sjedina države, njihovi prioriteti se nisu promijenili, treba uništiti ISIS. Ali ako ISIS ne bude više u perspektivi, Sjedinjene države će zapravo osnažiti Iran to je jedina e, teritorija koja će biti pod kontrolom ISIS-a kad ISIS nestane. Znači, Iran će biti najveći dobročinitelj e, isis u tom slučaju. Možda gospodin Arbone može reći nešto o tome kako je ovaj stav e, Evropske E, prema sporazumu između Irana i ostatak svijeta. Mislim da će se Iran sukobiti sa Trumpom da će se Europa sukobiti sa Trumpom zbog Irana, naročito ako Kongres ponovno uvede sankcije ali mislim da to zapravo osnažuju važnost Europe i odgovornost da uspostavi dijalog sa Iranom i drugima kako bi se usporile, te, ublažile tenzije i spriječilo izbijanje naselja. I na kraju nekoliko riječi o kibernetici na Bliskom istoku, o potentially one of the main driver of conflict and I think this is a top... Ne samo zato što je to najveći izvor eh, sukobava, ne, nego je to u ruskom kontekstu, ali ne eh, u, na Bliskom listoku, to, se zanemarivalo. U posljednjih nekoliko godina, ne znam da li to znate, eh, Bliski istek je postao zapravo pred, predvodnik kibernetske geopolitike e, je e, od 2012. Sjedine države izraelski e, napad Iranom na nuklearne postrojenja u Irinu. Iran je zapravo izgradio svoje kibernetske sposobnosti i kapacitete u posljednjih nekoliko godina E, GSS zemlje se pokušavaju ih dostići, ali imali smo plogadu prošle ljeto i to je naj e, to je bio napad na e, website Katarske novinske agencije i to je bio zapravo znak za buđenje tih država. Javno poznati kibernetski napad je u blisku nekom istotku su se povećali 10 do 15 puta u posljednjih nekoliko godina. Iran je u tom se scenariju i najveći zločinac i najveća žrtva tih javno e, poznatih e, pa, napada koje je sponzorirala država. Ako pogledamo brojke, to je zapravo borba između Irana, GCC, e, e, država Izraele E, kiber, e, cyber, kibernetska obrana mm, je zapravo puno bolja nego klasična je zbog je to što je jeftina, lako se raspršuje, nema rizika od osvete. Zapravo to ima ogroman učinak, a jeftina je i nema rizika. To se povezuje jako dobro sa ekspanzivnom strategijom Irana Ekspa, e, e, Iran proširuje svoje ratne strategije na kibernetski svijet e, i koristi hakere kao, na isti način kao Rusija korištenje kibernetskih opunomačenika nema rizika jer sponzor transferira to na ligiju, a to se događa sa konvencionalnim oružjem a istovremeno imate zapravo kontrolu i, lojalnost tih eh, ha, ha, hakera i to se to potpanjava iransku ekspanzivnu strategiju i to postaje obrambena strategija Irana. To mogu, omogućava Iranu da provodi obrambene e, aktivnosti koje mu ne omogućavaju konvencionalne kapaciteti. To je primijetila i Saudijska Arabija i to je još jedan čimbenik koji e, čini e, Saudice ranjivima jer oni zaostaju u kapacitetima iza Irana i sada Činjenica je da Saudijska Arabija se sada povezala sa Izraelom koji je jedina sila na bliskom e, e, istoku koja je ravna sa Iranom u kibernetskim sposobnostima. I, e, dakle, ovo pokazuje kako kibernetska neki područje zapravo ubrzava e, konflikte i koji, ti konflikti se za čas mogu pretvoriti u e, rat e, velikih razmjera. Mm-hmm. U redu, dakle, počinjemo sa pitanjima koordinatora. Gospodine Karver, izvolite, imati riječ. Hvala najljepša. Želim početi s onim što je rekao gospodin Erbone. Ja, vi ste jako lijepo govoriti o sekularizmu u bliskom istotku. Da li vi mislite da ljudi koji su učinili sve što su mogli da zaštite sekularizam u Iraku i Siriju. Možete li malo nešto reći o tome? Što se tiče islamske države e, koja drži najmanji dio svojih prethodnih teritorija, e, što je sa suradnjom u budućnosti između e, islamskih država na arapskom polotoku? Što mislite, može li se tu postići kakva, kakva suradnja u tom području? Što mislite da Evropska e, e, da Evropska unija treba politički pristupiti strankama u, recimo u Jemenu. Također vaše komentare o separatističkim pokritima u tom području Možete li e, zapravo vjerovati u integritet jemenske države? E, ja sam bio ta moj bavio se time kad sam izabran govorili ste o Jemenu kao, e, kao projektu i zaista me zanima može li Jemen preživjeti u ovom obliku ili će se vratiti u e, Sjeverni Jemen i Južni Jemen. Da li Evropska unija može imati utjecaj na saudijske taktike? E, je li taj odgovor na misli e, napade raketama neproporcionalan i Možete li komentirati, gospodine, možete li vi nešto reći o mogućim frikcijama u budućnosti između Europske unije i Sjedinjenih država? Ja specifično pitam kao netko što je podržao Brexit u mojoj državi i kakav bi to konačno učinak ima, moglo imati na NATO? Thank you, Mr. Gospodin Kjellam, izvolite. Hvala. Mislim da se ovo što se govori o kibernetskim problemima, to je apsolutno na vrijeme jer Evropska unija je korak e, iz e, u bavljenju tim, tom pojavom. A drugo bih želio naglasiti situaciju u Jemenu. Vi znate da je Europski parlament u pripremi rezolucije o Jemenu i i prepoznaje potrebu da se otvore luke za humanitarnu pomoć. E, mi smo sigurni da će parlament e, podržati ovaj pristup. No, općenito govoreći, ja mislim da je problem da vidimo da postoji jedna vrsta vrsta e, sukoba koja se završavaju ili su završeni, no drugi se javljaju i to jako jako brzi konflikt između Saudijske Arabije, Irana, Izraela, Irana e, na drugoj jednoj razini. Dakle, moje pitanje je Vidite li bilo kakve sličnosti možu konflikta, odnosno ekstremista sunnita i šeta jer po meni oni su na neki način ujedinjeni zato što im je cilj zapadni način života, žele se e, riješiti bilo kakvih zapadnih utjecaja i jedni i drugi i i također se žele riješiti Izraela. Sljedeće pitanje je o ulozi Irana, jer u rezoluciji Europskog parlamenta kaže se da Iran bi trebao biti naš saveznik u borbi protiv terorizma. Istovremeno Sjedinjene države potvrđuju ponovno da je e, se doživljava kao najveći izvoznik terorizma iz ove regije. To je nedavno zaključio i nedavni sastanak Arapske lige, odnosno e, ministara vanjskih poslova Arapske lige. Što je po vama e, uloga Irana u Iraku? Mislim da je to vrlo važno. Kakva je uloga Irana u Iraku? Ja samo naglašavam e, razlike između pristupa u Europske unije, jer je taj pun nade, s druge strane pristup Sjedinjenih država i Europske lige, a konačno budućnost Sirije i predsjednika Asada. Jučer je Asad e, e, Asada primio e, predsjednik Putin u Sočiju. Sad će se Putin sastati sa turskim i irskim, i iranskim vođama. A zatim se planira i sastanak u Sočiju gdje će sudjelovati svi sudionici sirijskog konflikta. Znači, tu imamo nekoliko pristupa e, rješavanju sukoba u Siriji. Ja e, znam da Evropska unija pokušava e, napraviti neki svoj briselski proces koji je kontinuiran, ali kako je vaše mišljenje o, o tome? Politički i moralno odgovornost predsjednika Asada koji je već e, godinama odgovoran za zločine, humanitarne prirode i ratne zločine. Sada gospodin Freund ima riječ, izvolite. Hvala. Žao mi je što kasnim na sastanak pa ne mogu komentirati ono što je govornik rekao prije nego što sam došao. Ipak, htio bih se dotaći nečega što je rekla gospođa Kaoš u svojoj prezentaciji izdvojiti nekoliko stvari koje je spomenula. Najfascinantniji aspekt je to što trenutni sukobi u Saudijskoj Arabiji, odnosno između Saudijske Arabije i Iranu, Irana, mm, naravno fascinacija je negativna, jer je to nešto što stvara zapravo veliku zabrinutost. Smatramo da Europska unija zapravo nije uključena u nikakvo e, djelovanje koje bi dovelo do medijacije. Europska unija je imala takvu politiku e, već nekoliko desetljeća. Mi predstavamo 500 milijuna ljudi. Mi smo jedno od najjačih gospodarstava u svijetu. Ipak mi bacamo spužbu kad se radi o rješavanju kriza, pogotovo e, onih kriza koje bi mogli imati posljedice i na nas. A to bi se moglo dogoditi u, s ovim sukobom između Saudijske Arabije i Irana. Problem o svemu tome jest što imamo SAD, kao što ste vi već rekli, i s pravom. A oni su jasno stali na jednu stranu, odnosno na dvije strane, Izraela i Saudijske Arabije. A oni su na istoj strani u odnosu na Iran. Dok Europska unija ima relativno dobre odnose s Iranom. Ipak nisu toliko dobri kao odnosi SAD sa Saudijskom Arabijom. Tako da mislim da trenutno nisam siguran ako Europska unija um, se umješa u ovaj odnos između Irana i Saudijske Arabije, što će se dogoditi s druge strane u SAD-u? Hoće li se oni protiviti svojom politikom? Europska unija bi mogla i ne djelovati uopće, a kako ne bi stvarala probleme administracije u Vašingtonu. Dakle, koje rješenje vi očekujete? Što bi se moglo dogoditi? Od kad sam postao zastupnik u ovom parlamentu, ja pozivam na jaču vanjsku i sigurnosnu politiku za Europsku uniju. To je politika u kojoj ćemo mi djelovati prije nego što je prekasno, kao što smo vidjeli u Siriji, gdje se ništa nije dogodilo, ništa se ne događa, kao što je gospodin Kelam jučer rekao e, na sastanku. E, I što se tiče Sočija, da, vidjelo se da se stvarno ništa ne događa, a druge države su to također e, ustanovile. Dakle, od Saudijske Arabije i Irana. Pitanje je koju ulogu bi mogla odigrati Europska unija, a da ne antagonizira e, SAD-u i da ipak pokuša pozitivno djelovati na tijek događaja. Hvala. Gospodin Marek Jurek ima riječ. Hvala. Molim vas da stavite slušalice, ja ću govoriti poljski. Još jednom hvala na ovoj prezentaciji i na analizi situacije koju ste nam dali. Dojmilo mi se ono što je rekla gospođa Kauš. Osamnaesti kanal kaže zastupnik, je kanal za poljski jezik. E, konflikt između Saudijske Arabije i je ono što me se dojmilo u vašem govoru. Moramo izbjeći da dođe do rata zbog koje će doći u pitanje sigurnost općenito, ali i sigurnost trećih zemalja. Takav konflikt bi se širio vrlo brzo Međutim, govorimo o strukturnom konfliktu. To nije bilateralni sukob između Saudijske Arabije i Irana za dominaciju nad ovim područjem. To je efekt politike Irana, to je ekspanzionistička politika. Radi se o tom nuklearnom sporazumu koji omogućava Iranu ne samo da poboljša gospodarsku situaciju, nego da se što prije proširi, e, odnosno da proširi svoj utjecaj u toj regiji. Dakle, e, tu se ne radi smanjo, samo o smanjenju tenzija između dviju država, nego moramo shvatiti kako možemo izbjeći to da politika Irana dovede do dramatičnih situacija. A takva situacija, kako bi se moglo riješiti, koja bi mogla biti alternativna politika kojom bismo mogli smanjiti to širenje utjecaja i izbjeći nove ratove. Kako možemo sve to zaustaviti? A što se tiče aktivnosti Europske unije, od izbijanja građanskog rata u Siriji pa sve do intervencije Rusije, imali smo razdoblje kad je glavno nastojanje sada bilo to da zadrži e, moć i da ostane na vlasti. U tom trenutku smo trebali razmisliti o tome kako postići povlačenje Rusije u Libanonu, a imajući na umu i mogućnost mijenjanja međunarodnog statusa Irana. Iran je država koja je spremna na korištenje svih mogućih sredstava da bi proširila svoju ekspanziju, a to su bile ekstremne metode, vidjeli smo u prošlosti, vezano uz e, nuklearne e, programe. kako to riješiti? Najbolje rješenje je zaustaviti u ekspanziju i da to učine države koje su protiv te ekspanzije. Hvala. Imate riječ. Hvala. Stvarno sam saslušao što ste rekli raznih uloga u Jemenu i kad ste govorili o aspiracijama e, zajedničkog sigurnosnog vijeća. Možete li mi komentirati? Hvala. Ja bih također htjela nešto reći. Nisam samo predsjednica, nego i članica ovog odbora, pa mogu također postavljati pitanja. <clears throat> E, slažem se gotovo potpuno sa gospodinom Jurekom što se tiče procjene situacije u Iranu i komentaru u pogledu izjava gospođe Kauš o kibernetičkim prijetnjama. Je li to možda e, posljedica e, Irana i Rusije koji su ovdje stavljeni na istu razinu. Je možda to problem ili velika prijetnja koja dolazi iz Saudijske Arabije? Naravno, Izrael je, ima veliku moć već dosta vremena, ali izgleda da se Iran sada angažira prilično puno, kao što je gospodin Arbone rekao, ali oni se miješaju u situaciju regije na nepozitivan način, ali vrlo snažno. posle slike generala Sulejmanija jučer ili prekjučer u Siriji. On je najavio kraj Isisa, ali on je prethodno bio prisutan i drugdje. I bilo je dosta pozitivnih ishoda te njegove prisutnosti. Htjela bih čuti odgovor oboj stručnjaka o Rusiji u sastanku u Sočiju i ulozi SAD-a i Trumpove administracije. Neke procjene ne tiču se samo bijele kuće, nego šire. Tijekom Afetove misije u Vašingtonu Eh, imali smo mogućnost eh, saslušati vrlo uravnotežene pristupe predstavnika SAD-a, eh, ali neki nisu bili sasvim nepristrani. Tako da bi pristup trebao biti širi i trebao bi uzeti u obzir sve raznovrsne komponente ovog scenarija. Mm, svi smo mi zabrinuti zbog situacije u Jemenu. Slažem se s gospodinom Kelamom. Moramo pozivati na otvaranje humanitarnih koridora za, za tu državu. Prije nekoliko godina svi mi uz sudjelovanje država članica Europske unije htjeli smo pomoći toj vrlo siromašnoj zemlji koja je među najsiromašnijima u svijetu e, i to kroz striktni projekt ekonomskih reformi a za Eh, jemensko društvo, te su reforme bile jako teške, ali su trebale otvoriti put prema korištenju raznih tehnika. Ali to se dogodilo i uz pomoć Irana. Gospođu Kao želim pitati sljedeće. Koji su migracijski učinci konflikta u Jemenu? Jer kad dolazi do zračnih napada u Siriji, onda imamo veliki val migranata. Možemo govoriti o depopulacijskoj politici, a sada to također može biti komponenta, ali postoji tijek migranata a u Saudijskoj Arabiji um, se dosta govori o teškoj situaciji toga naroda, ali gdje su migranti? Kamo odlaze iz Jemena? Tko ih prima? Možete li nam to reći? Dragi gosti, sada dajem riječ vama. Prvo ima riječ gospodin Narbone. Izvolite. Hvala. Dobio sam vrlo široki spektar pitanja, a pokušat ću odgovoriti na njih tako što ću ih grupirati prema temama. Što se tiče uloge Irana i toga što mi možemo učiniti, da bismo osigurali naš angažman i da bismo pokušali smanjiti regionalne aktivnosti i ekspanzionizam Irana. Mogu reći da je jasno da je Iran i direktno i putem posrednika upleten u ovaj sukob analitičari su procijenili koja je direktna uloga Irana u Jemenu. O tome se raspravlja. Ali jasno je da Iran ovdje igra nekakvu ulogu. Potpuno smo svjesni toga aspekta. i mi imamo stalne kontakte s Iranom. Glavno pitanje je sada imamo li ili nemamo isti pristup. Za Europsku uniju je nuklearni sporazum s Iranom ključni diplomatski uspjeh i imamo također odredbe o neširenju oružja o neširenju naoružanja. kao što sam rekao, postoji pitanja koja nas zabrinjavaju zato što Iran sponzorira posrednike koji su onda uključeni u razne sukobe. Iran e, pruža oružje nekim e, skupinama, ali ipak E, u dijalog treba uključiti Iran, ali Iran zapravo sve više osjeća pritisak izolacije. Europska unija kroz svoj angažman treba osigurati Iranu da ga se neće ponovno izolirati. Što se tiče Jemena, Trenutno izgleda da je diplomacija zakazala. Situacija e, je takva da će vjerojatno brzo doći do eskalacije. Shvaćamo sada da ratom nismo uspjeli postići željene ciljeve, došlo do nestabilnosti, imamo humanitarnu krizu, svijet vrši pritisak e, i sve to sve veći na Saudijsku Arabiju. I to uma utjecaj na politiku Saudijske Arabije. Oni sad shvaćaju da sukobu ne mogu lako pobijediti i Zbog toga se stvaraju novi elementi nestabilnosti, uključujući daljnja, daljnje jačanje terorističkih skupina, uključujući sve veću vojnu eskalaciju. U našem dijalogu sa Saudijskom Arabijom moramo uključiti i druge zemlje zaljeva i to su važni elementi za taj dijalog, ali moramo sagledati sve u širem okviru. U situaciji stalnih i sve većih pritisaka moramo sagledati stvari sa dvije strane jer tu su percepirane prijetnje, stvarne prijetnje i političke prijetne. to su sve elementi koji i dalje pogoršavaju napetosti. E, trebamo imati širu sliku. Trebali bismo pokušati u deeskalaciju uključiti sve dionike. Trebamo smanjiti tenzije kroz dijalog. Na primjer i u slučaju Sirije. Jasno je da postoje mnogi e, vojni akteri koji sudjeluju u toj priči, na primjer Rusija, ali i oni koji igraju e, vojnu ulogu vrše vlastiti pritisak. Rusija sad igra na tomu što će dobiti kroz svoj je prisutstvo u regiji. Ali također mora paziti da ne mora platiti poslije sukoba za e, izgradnju, ali ima interes ipak e, u djelovanju u tome, a interes ima i Europska unija zato što gleda dugoročno na postkonfliktnu situaciju u kojoj će doći i do obnove. Logična deeskalacija je ono što bismo trebali postići. To sam mislio kad sam rekao da se sve strane trebaju uključiti u taj proces. Nitko ne može djelovati izolirano. To bi bio krivi pristup u ovoj regiji. Europska unija već primjenjuje e, sve instrumente koje ima na raspolaganju kroz sveobuhvatni pristup. Ovdje ne govorimo o budućnosti terorista, nego o pitanju koje brine sve nas. Postoje različite skupine koje provode sektašku logiku, ali ne smijemo misliti da ćemo olako e, i kratkoročno riješiti terorističku prijetnju. Radi se o dugoročnoj perspektivi i o dugotrajnom deeskalacijskom procesu. Now, Mrs. Kausch. I sada izvolite gospođo Kauš. Hvala vam. U redu možda da krenemo od pitanja gospodina Freuda. Bili eh, aktivnost Srpske unije u eh, sa saudijskim sukom e, značilo da se onda supostavljamo s jedemičkim državama zapravo i kakvo je rješenje. Mene zanima mm, na što to što mislite. američke države su sada poput čudovišta sa mnogo glava i mislim da trebamo izaći s onog okvira poznate logike i smatrate da se samo bavimo sa prvom linijom ili drugom linijom vlade. Poslije kad se radi u ranu. mnogi viši službenici se slažu s europskim stajalištem. Svakako u kongresu to čine mnogi, pa i među poboznatim republikancima, oni se svi slažu s europskom linijom i stoga mislim da ima manevarskog prostora za lobiranje pri kongresu. Znam da iz Njemačke, Francuske, jedne kraljevine Europske unije smo E, imali posrednike da ih informiraju o stavu Europske unije, to je dobro. A kako ispred, tako i iza zavijese se moramo u ovom trenutku aktivirati. Osim toga, ne vidim nikakav problem u tome da Europska unija ima drugačije stajalište po pitanju rane nego Sjedinjenih država. Sjedinjenih država imaju drugačije stajalište u mnogim temama i ne smatraju da je to za njih nikakav strukturni problem Mislim da se tu ne radi o konfrontaciji. I kao što sam rekla ranije, Europa mora izgraditi, proširiti i iskoristiti svoju komunikaciju s Iranom. Tu mi na neki način imamo prednost, kako što se tiče kanala, tako što se tiče našeg tona. Ali osim toga mislim da Europska unija nije ta koja bi trebala posudovati između Irana i Saudijske Arabije. Mislim da je utjecaj Europske unije takav da možemo lobirati Sjednjim državama za to. Jer kao što sam već rekla ranije, trenutno ponašanje Saudijske Arabije ne bi se pojavilo da nemaju podršku Izraela i Sjedinamečke države. Tu također imamo dobre odnose, a ne bismo se zaboraviti da postoje neki akteri koji ne žele deeskalaciju, već koji baš žele eskalaciju uključujući Iran i u nekim dijelovima se to odnosi na Saudijsku Arabiju i na Izrael, na Lebanon. I stoga ne smijemo svi pretpostavljati da svi žele deeskalaciju i da će nekim čudom svi krenuti prema deeskalaciji. Upravo zato mnogi rade na tome da dođe do eskalacije, ne protiv toga. Što se tiče Irana, da, naravno to je strukturni problem problemi. Mislim da tu nitko nema nikakve iluzije što se tiče regionalne politike Irana. Jako je agresivna, jako je ekspanzivna ta politika. No ona neće nestati, stoga se postavlja pitanje što ćemo s time. Mislim da Saudijska Arabija do sad nikad nije ozbiljno pokušala započeti bilo kakav strukturirani dijalog s Iranom. Mislim da bi se tu više trebalo o nečem bilateralnom, nečem regionalnom, nešto što uključuje još neke druge dione, dionike. Neće to biti svakako nešto uz posljedicu Europske unije i Sjedinjene država, ali mislim da postoji tu isto tako neki način da Europska unija utječe na, da se to stvari, da iskoriste dakle taj svoj utjecaj. Ali moram ponoviti da Saudijska Arabija to nikad nije pokušala i zapravo je to i u vlastitom interesu Saudijske Arabije, jer same negativne posljedice zbog onoga što čini počinju se sada osjećati i u Saudijskoj Arabiji, stoga nema nikakvog smisla da ona nastavi tako djelovati. Što se tiče onoga što ste rekli, gospođo predsjedateljice, o kibernetičkoj sigurnosti ulozi Rusije, je li razvoj kibernetičke politike Irana pod utjecajem Rusije, ne znam. Ne znam do kakvih informacija dolazi, do kakvih komunikacija, ne znam kako se Moskva i Teheran po tom pitanju razmjenjuju. Naravno da može doći do nekog učinka preljevanja, ali to ne znači da su oni saveznici. Da iskreno kažem, bilo tko tko je u svijetu pratio što se događa i kakav je utjecaj Rusije bio u europskim izborima i izborima u Ameriku protekle nekoliko godina. Bilo tko tko ima ekspanzivnu geopolitičku agendu može iz toga nešto naučiti. E, Zato vam nije potrebna nikakva tajna komunikacija. Ne vidim nikakav savez Irana i Rusije, mislim da imaju neke zajedničke točke, a da imaju neke druge točke gdje nisu složni. Ali općenito govoreći o povratku Rusije na područje Bliskog istoka je sljedeće. Tu postoji naravno nekoliko elemenata, ali moj dojam da se tu manje, manje radi o interesu u Bliskom istoku, već više o tome da se ostvari geopolitički utjecaj u regiji koja je od ključnog značaja jednog od glavnih e, suparnika Rusije. Više se radi o tome. I što je taj odnos između Sjedinjenih država i Irana obilježen sukobom, to će Iran postati važniji i Rusiji u tom kontekstu. Migracijski učinci sukoba u Jemenu, nemam brojke, ali da, to je nešto što su agencije Ujedinih naroda već predvidjele. Naravno da su te izbjeglice opet jedna stvar gdje je Saudijska Arabija pili gran na kojoj sjedi, jer ti, ti neće doći do nas, već će otići u Saudijsku Arabiju, što je zapravo dosta ironično. Je li bilo još nešto drugo? Gospodine Kelema, vrlo mi je drago čuti e, o toj rezoluciji Europskog parlamenta. Nadam se da to neće ostati samo slovo na papiru, već da će potaknuti i djelovanje. A što se tiče vašeg pitanja o tome, postoje li neki zajednički elementi sunnitskog i šitskog ekstremizma. Ja razumijem što vi hoćete reći, ali e, na koje ekstremiste točno mislite pritom? Različiti oblici ekstremizma, ekstremistične teologije koji se temelje na religiji. Naravno da imaju nekoliko stvari zajedničko. Tu se stvarno radi o ideologiji s kojom se onda opravdavaju neki geopolitički potezi, stoga nije zapravo važno, važno govorimo li o šitima ili sunitima. Možda možemo kasnije o tome još prozgledati. možda mi možete točno reći na koje ekstremiste mislite. Dragi kolege, svakako ste pozvani da još jednom objavimo to, to pitanje, ali zapravo nemamo mnogo vremena za sljedeću točku dnevnog reda prije kraja ovog jutrošnjeg sastanka. I stoga moramo sada prijeći na sljedeću točku i stoga vam predlažem da odgodimo to za sljedeći sastanak. Mi ćemo u biti pratiti situaciju na Bliskom istiku. To ćemo činiti stalno. To je toliko važna tema i toliko dinamična tema da namjeravamo održati dosta skoro sljedeću razmjenu gledišta i tu se mislimo se točiti isto tako na sigurnost i stoga vam zahvaljujemo na ovoj raspravi. Hvala vam i molim vas za pljesak. Thank you. Hvala vam, molim vas ostanite s nama jer imamo manje od 20 minuta, a moramo vas kratko izvijestiti o putovanju odbora AFET i odbora SEDE u Washington i u Norfolk u Virginiji. Dokumentacija o zajedničkoj misiji AFETA i SEDA pod vodstvom Davida McAllistera, predsjednik AFETA i mene kao predsjednice SEDE. Bili smo u Washingtonu i Norfolku u Virginiji. Svrha našeg posjeta bio eh, posjeta svijet e, transformacijskom centru u Norfolku za vrhovno zapodlještvo Združena e, snaga. Dobili smo mogućnost da idemo tamo i konferencija predsjednika je odlučila da se organizira zajednički posjet zajedno sa AFED i onda smo odlučili da će David McAllister uz odobrenje sudionika da a moj zadatak je bio da predsjedamo onaj dio u NATO-u u Norfolku, a David McAllister je predsjedao većinom događaja u Washingtonu, osim možda i razmjerom mišljenja sa stručnjacima čim je domaćinu bio savjet kao, to je bila radna večera i to je bio vrlo zanimljiv događaj. Misija je bila u listopadu, od 31. listopada do 3. studenog. Prvo večer, večer kad smo stigli glavna točka dnevnog reda je bilo izvješćivanje u e, domu gospodina Osalivana ambasadora u Ujedinjenim narodima Dobili smo vrlo dugačak i sveobuhvatan izvještaj o situaciji u Sjedinim državama i politici Sjedinih država. Veliki dio naših rasprava posvećen je bio situaciji sa GSPO, a i procjeni danjih scenarija. Mi smo došli ubrzo nakon objave predsjednika Trumpa da odbija decertificirati GSPO i onda nam je poslanik objasnio kakvi su daljni scenariji. To je bilo vrlo zanimljivo u smislu transatlantske politike. E, zatim odnosa u Sjedinjenih država i NATO-a i politike koja je tu bitna. To je vrlo konstantna politika što znači da dugo vremena pod različitim administracijama čuli su se glasovi da će Europska unija e, Eh, imati veći udio u eh, sigurnosti regije i globalne sigurnosti. U Norfolku u Virginiji smo putovali cestom. Eh, to je bio dugačak put, dugo, dugo putovanje, ali je bilo udobno i Zahvaljujem tajništvu što je organiziralo sve što se tiče ovog putovanja. Domaćini su nam bili cijelo zapovjedništvo. E, toga Centra za transformaciju zapovjedništva, uključujući i za vrhovnog zapovjednika e, generala Mercije, njegovog zamjenika, admirala Nelsona, zatim e, General Stacija i svi, koliko se mogu se sjetiti svi zamjenici glavnog zapovjednika. Prvo je to bio u manji sastanak sa manje sudionika. Sakta i Desakta sa e, Davidom Kalisterom i sa mnom, a onda su nam se pridružili svi ostali e, članovi tima i sudjelovali u vrlo sveobuhvatnom sastanku. Mi smo e, predstavili naša gledišta, gledišta Evropske unije i modalitete za E, pripremu deklaracije, Varšavske deklaracije Europske unije i NATO. Što se tiče e, transformacije združene komande, ono što je bilo bilo zanimljivo, barem meni, e, je to da smo došli dva ili tri dana prije objavljivanja ažurirane strateške analize to, to je dokument NATO radilo se vrlo dugačko raspravi o tome i o percepciji prijetnji i drugim pitanjima koji su bili u prethodnoj verziji te strategije i ažuriranoj verziji strategije. I nakon radnog ručka imali smo priliku podijeliti se u manje skupine, razgovarati sa časnicima i ostalim članovima tima koji su bili tamo. U Saktu smo zapravo posjetili ratni brod e, e, Mesa Verde, to je ratni brod e, mornarice Sjedinjenih država, tamo su nam domaćini bili zapovjednici i časnici, odnosno zapovjedno osoblje Mesa Verde. Govorili su nam o svojim misijama i procedurama koja se odnose na misije koje poduzimaju na brodu Masa Verde. E, to je ratni brod mornarice Sjedinjenih država Masa Verde. A onda po povratku istoga dana u Washington počeli smo rano ujutro sa sastancima sa u kongresu. To su bili e, bilateralni pregovori sa, odnosno sastanki, sastanci e, sa evropskom e, predsjednicima odnosno sa predstavnicima kongresa. Kongresman Wilson, republikanski kongres je bio kao i konkretmen Gregory Mix koji je demokrat. Znači, sastali smo se sa obje strane, obje stranke u e, kongresu i onda smo imali sastanak sa Ministarstvom obrane, e, sa e, direktorom, odnosno stalnim časnikom u Ministarstvu obrane koji koji je u Ministarstvu obrane to je bio vrlo e, široko izvješće o američkoj obrambenoj politici i e, razvoj događaja u Europi i odluke koje donosi Europska unija u području CSDP-a. Zatim smo imali sastanak tokom pauze za ručak, to je odvojeni sastanak koji je održao David McAllister skupa sa mnom, a s druge strane sa e, savjetnikom za sigurnost potpredsjednika Maj, e, Pensa direktorima, direktorom Oharom koji je zamijenio gospođu Thompson koja je otišla na višu poziciju u State Departmentu. To je bilo vrlo plodonosno i glavna tema o kojoj smo razgovarali je bila situacija u Iranu kao i drugi izazovi. Rusija je spomenuta u kontekstu Bliskog istoka Irana i nuklearnog sporazuma. U svim ovim izjavama mi smo naglasili potrebu da da oblikujemo politike prema Irenu holistički, iako većina članova delegacije su vrlo jasno rekli da sve druge teme uključujući i ulogu Irana u regiji odnosno financiranje terorističkih organizacija, ljudska prava, i situacija s ljudskim pravima u Iranu, naročito pitanja e, broja pogubljenja i pitanje e, maloljetnih osuđenika da su sva ta pitanja predmetom rasprave koje nemaju veze sa nuklearnim sporazumom i uzimaju obzir, obzir razvoj događaja. E, poruka je bila ta da Europska unija je zabrinuta za razvoj događaja u slučajevima u slučaju da se Sjedinjene države povuku iz sporazuma o nuklearnom naružanju. Moj dojam koji sam podnijela sa svih ovih razgovora je bio taj, a to je bilo i jasno izrečeno u drugim sastanicima u State Departmentu, da je se Procedure uglavnom vezuju za unutarnje političke događaje, uzimajući u obzir dvojbene procedure koje se u na planu e, odvijaju i po mišljenju mnogih sugovornika sam sporazum, odnosno nuklearni sporazum ne, dolazi u pitanje, dakle nije u opasnosti, ono moramo vidjeti što će se dogoditi u, dalje u kongresu. Nakon toga je ima bio zajednički sastanak u Bijeloj kući sa direktorom za nacionalnu sigurnost i koji je odgovoran za Europu. Dakle, dobio je samo jedan kratak pregled tema i pitanja. The next point was, uh, as I e, Sljedeće čega se sjećam je bila dugačka rasprava u Atlantskom vijeću sa predstavnicima e, think tankova, eh, a to je bilo vrlo važno, oni koji su važni u područjima sigurnosti i obrane. I to je bilo, eh, supredsjedatelj je bio eh, časni član Atlantskog vijeća Francis Brownville. Među sudionicima su bili na, visko, na e, bivši e, zamjenik e, asistenta ministra Daniel Fried i bivši asistent glavnog tajnika NATO veleposlanik Ražbao i drugi e, sudjenici na visokoj razini. Sljedećega je da je bio zadnji dan našeg boravka u Sjedinim državama koje smo posvetili vrlo sveobuhvatnom sastanku sa e, višim dužnosnicima State Departmenta, uključujući dva zamjenika E, glavnog tajnika koji se bave vrlo po, specifičnim pitanjima povezanim sa Iranom i pregovorima o neproliferaciji oružja i pitanjima sigurnosti. Jedan od glavnih pregovarača sa Koreom čuli smo o prototerorističkim politikama i općenito situaciji u, na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Eto, toga, toliko se sjećam. Da, mm, mm, dakle, molim vas, imate riječ, ali vrlo kratko možete reći. Nešto, ne, nema, niko se ne javlja, hvala. Podsjećam vas da počinjemo popodnevni dio našeg sastanka u 2.30, 14.30 i da ćemo imati javno saslušanje o sigurnosnim aspektima klimatskih promjena.